Uzmemo se dovoljno vremena za sve. je gospodine Van de Kamp. Nadam se da ćemo danas poslije podne imati ugodan dio dana. Čas mi je što mogu otvoriti ovu raspravu. Imat ćemo razmjenu gledišta sa našim koordinatorima za transeuropske prometne mreže, TNT. I danas imam prilike srdečno pozdraviti gospođu Karlu Pace i gospodina Briana Simpsona koji jako dobro poznaje ovaj odbor. Pričekat ću gospodina Brajna Simpsona da stavi slušalice. Vi jako dobro poznate ovaj odbor, da. U ovom dijelu sam bavit ćemo sa sljedećim pitanjima, dakle kako olakšati multimodalnost i kako promicati takozvane autoceste na moru. Isto tako ćemo govoriti o napretku u pitanju e, koridora između Rajne i Dunava. I gospodo morate znati da imamo jako velike očekivanja od vas, mi ćemo jako pažljivi. Ako prvo ću dati riječ dvojici koordinatora koji su bili toliko ljubazni da dođu k nama kako bi nam nešto o situaciji, a zatim ću dati riječ našim koordinatorima koji su isto tako ovdje u našem odboru. To su gospodin Markus Piper i gospodin Ismail Ertug. U svakom slučaju hvala vam doista što ste ovdje. Pažljivo ćemo vas slušati, a zatim ćemo vam uputiti mnoga pitanja zato što smo jako rado znali. U redu, dobro, predam sad riječ onda Kali Pace, prije svega što se tiče ovog pitanja koje nas zanima, dakle kako omogućiti multimodalnost i e, kako je stanje sa koridorom e, Rajna Dunav. Hvala vam na vašem prisustvu. Imate 15 minuta. Gospođo predsjednice, draga Karima, ako se tako smijem izraziti, poštovani kolege, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje i iznijeti je predavanje koje se odnosi na omogućivanje multimodalnosti i učinkovite logistike prijevoza roba. Prilazak na željeznice, vodne putove i e, sad cestovnog prijevoza je jedan od glavnih ciljeva Bijele knjige komisije, a jedan učinkovit plan prometa je predstavljao temelj za europsku politiku logistike s jedne strane nastojimo osnovati mrežu multimodalnih e, koridora za transport e, sa integriranom fizičkom i digitalnom infrastrukturom, učinkovitim čvorištima i naprednim e, informatičkim sustavima koje će upravljati prometom infrastrukturom i protokom robe duž koridora, a s druge strane to će omogućiti i dobru integriranu europsku transportnu infrastrukturu što je preduvjet za učinkovitu logistiku. Kratko ću se osvrnuti na e, razmjenu gledišta koju smo imali u Ožujku. Kolege su objasnili zašto su europski koordinatori odlučili se zati i izvan zemljopisnih e, koridora i osvrnuti se na više zemljopisnih pitanja, zato jer postoje problemi u vezi sa intermodalnošću i prijevoznim sustavima u smislu učinkovite integracije urbanih čvorišta, što nije odlika svih koridora, ali zato nam je potrebno učinkovito rješavanje tih pitanja za europski prometni sustav i kako bismo ostvarili ciljeve u suzbijanju klimatskih promjena. Usredotočujući se na pametna e, i učinkovita rješenja u transportu, govorit ću o razvoju i iskorištavanju kapaciteta ekoloških načina prevoza duž koridora i na to kako privući ulaganja kako poboljšati multimodalne veze, bolje integrirajući infrastrukturu za prelaženje velikih udaljenosti, odnosno željeznica i vodenih putova i također e, kraćih udaljenosti, kako povezati infrastrukturu i pametan razvoj iste sa boljim logističkim uslugama. To je još jedan cilj i ključna dimenzija pretvaranja sektora transporta u učinkovitiji sektor i također smanjenja njegovog otiska ugljika. U našem radu predlažemo da je prepoznavanje potreba za ulaganjem u logistiku upravo nešto što podrazumijeva već obraćanje pozornosti na potražnju Ulaganja u koridore i u čvorišta treba se bolje usmjeriti i uskladiti u prekograničnom smislu. U određivanju prioriteta za ulaganja u modalne terminale i logističke platforme potrebna su i e, prekogranična povezivanja i također uključivanja tih platformi u lokalnu i regionalnu infrastrukturu. Razmjena informacija je ključna zato jer to omogućuje pozivanje i fizičke infrastrukture i omogućuje intermodalnost. Digitalizacija je dakle ključna tema za promet roba i to je dobar naše savladavanja i budućih izazova. Znam i drago mi je da je ovaj odbor već odradio važan posao po ovom pitanju i želim zahvaliti u tom smislu gospođa Jali Sender na izvrsnom izvješću koje e, pokazuje također veliki sklad sa našim viđenjima, a također se polaže mnogo na ulogu unutarnjih plovnih putova kao puta za učinkovit promet roba i također se stavlja naglasak na digitalizaciju i na e, potrebu za dekarbonizacijom. Koridor Jana Dunav e, je glavna poveznica istog-zapad na kontinentu, povezuje Francusku, Njemačku, Austriju, Češku, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Rumunjsku te Bugarsku. Da ne spominjemo i treće zemlje poput Srbije. Dakle, to je koridor koji vodi od Dunava do Crnog mora i pokriva više, odnosno gotovo tisuća km stvarne mreže i gotovo pet e, tisuća e, km ceste, više od pol tisuće km unutarnjih plovnih putova koji prelaze devet zemalja članica Europske unije i četiri treće zemlje. U koridoru imamo 19 riječkih luka, dvije morske luke, 14 kolodvara, 3 intermodalna čvorišta i također tri točke koje su posvećene samo intermodalnom prijevozu. Sljedeći znači, program je e, pridonio dekarbonizaciji europskog e, gospodarstva, ulažeći u intermodalnost i to znači također i 171 projekt na području željeznica u Europskoj uniji. Naša ulaganja iz razdoblja 2014. i 2015. je ukupno iznos 14,5 milijardi, odnosno 60% financiranja iz instrumenta za povezivanje Europe. 1,6 e, milijardi vrijedan projekt za unutarnje polovne putove i e, također e, veliki broj projekata koji se odnose na pomorske polovne putove. Dakle, potpisali smo sporazume sa 37 eh, intermodalnih koridora u vrijednosti od 3 milijarde eura i 20 projekata eh, koje su vrijedni gotovo 1 milijardu eura. Da spomenem samo kako se razvija intermodalnost i logistika uzduž koridora na dunav Na tom koridoru to se naročito odnosi na plovni put Dunava eh, koji nudi usluge prijevoza koje međutim ovise o stabilnim e, uvjetima. Rehabilitacija plovnog puta i master plan za Dunav i njegove pritoke se e, razvijaju u okviru Europske strategije za podunavsku regiju koju koordiniraju Bugarska, e, Rumunjska i Austrija. Master plan ističe sve kritične točke i zahtjeva mjere koje bi, se, e, bi postigle rehabilitaciju i održavanje tog plovnog puta i taj se plovni put e, isteže proteže kroz najveću moguću udaljenost i zbog toga zaslužuje i biti prioritet. Zemlje članice nastoje ponuditi bolju infrastrukturu za plovne putove i to je poslano u prosincu 2014. kao snažan e, politički signal kako bi se ojačao plovni put Dunav. To zahtjeva e, značajnu suradnju na političkoj razini, ali također se ostvarilo i kroz projekt iz CFA, odnosno plovni put Dunav koji se provodi u šest zemalja, Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumunjskoj. Plovni put Dunavi nacionalni akcijski planovi koji se izrađuju dva puta godišnje služe kao alat za praćenje napretka. Naše ažuriranje 2016. E, godine je omogućilo i organiziranje sastanaka ministara prometa u Amsterdamu u lipnju 2016. godine i to je dovelo do sporazuma koji je preuzet i ponovno potvrđen u prosincu 2016. godine. E, plovni put Dunav ne samo da prati provedbu i master plana, nego i ostvaruje prve korake u okviru pilot projekata i e, snimanje e, dna rijeke uz mjerenje vodostaja su alati za navigaciju i to su bitni za e, ponuđače logističkih usluga i zbog toga se nabavljaju odgovarajući instrumenti u okviru programa Plovni put Dunav. Osim toga će se postaviti automatski vodomjeri uz duž toka plovnog puta Dunava. Na ovim slikama vidite novi e, hrvatski brod za izmjere koji je nabavljen u okviru programa CEF e, i koji sam krstila u e, oktobru 2016. godine u Vukovaru i sada se sklapaju ugovori za upotrebu tih brodova. Također vidite jednu od 37 vodomjernih postaja koje su postavljene uz plovnog puta i imamo također i četiri broda za postavljanje signalizacije koje su nabavljeni. Također, e, osim toga, imamo koordinaciju i suradnju koja se odnosi na izvore financiranja. E, imamo izazov spajanja nacionalnih i europskih sredstava kako bismo ostvarili projekte e, za pokretanje tog koridora. U Bugarskoj, recimo, master planu se prepoznao kao kritično pitanje nedostatak izmjernih brodova i zbog toga se nabavio izmjerni brod e, u okviru programa za transport 2014. i 2020. godina i ja sam e, u Rusu kresila tu e, brodicu u Bugarskoj digitalizacija transporta i logistike i također bolja povezivost e, i razmjena posvećih usluga informacija i razmjena podataka mogu poboljšati učinkovitost logistike i to na dva načina. Prvo, to može pojednostaviti administrativne formalnosti, smanjiti birokraciju i to može također optimizirati protoke robe i bolje korištenje infrastrukture. Bolji pristup e, i bolja suradnja svih dionika je potrebna i tu zajednički interesi trebaju imati veću ulogu. Logistika i intermodalnost e, nude goleme potencijale za optimizaciju e, prometa roba, jer će to smanjiti troškove logistike i također umanjiti moguće negativne posljedice prijevoza roba. Informatika i digitalizacija transporta i logistike su važne u tom smislu. Kada je riječ o unutarnjim plovnim putevima, to se odnosi naročito na e, informacijski e, sustav za unutarnju plovnu plovidbu. I e, tu se 50 strana obvezalo da će upotrebiti taj sustav. I na taj način će se ostvariti razmjena relevantnih informacija na eh, prometnim eh, koridorima. I također će se ostvariti i međusobno savjetovanje dionika i korisnika usluga kako bi se postigli optimalni rezultati na temelju potreba i zahtjeva. Ovom europskom inicijativom također očekujemo povećavanje učinkovitosti i prijevoza unutarnjim plovnim putevima, boljim planiranjem, použdanošću takve vrste prijevoza, smanjenjem vremena putovanja, smanjenjem administrativnih opterećenja i sa povećanjem korištenja naših kapaciteta. Dakle, drago mi je što mogu pokrenuti, što sam mogla pokrenuti tu inicijativu u Berlinu u siječnju 2017. godine. Multimodalna logistika zahtijeva odgovarajuću infrastrukturu koja je dobro postavljena i opremljena i također isto takva i čvorišta poput luka, riječnih luka, suhih luka, platformi, željezničkih terminala i urbanih čvorišta sa dobrom povezanošću sa zaleđem. Takva čvorišta se trebaju međusobno povezati i fizički i digitalno. Također, lokalni transport e, i urbane isporuke se moraju bolje uslagati i to će se omogućiti ulaganje u infrastrukturu, suprastrukturu i također u provoz roba na čvorištima. To zahtjeva također odgovarajuću i digitalnu strukturu i među povezanost i među operabilnost. Evo, to želim pokazati na primjeru e, zelene ruke u gradu Žuđe koji je doista jedan projekt. Dakle, prije početka radova TNT je financirao studiju, dakle nakon toga su pokrenuti radovi i ta je studija izrađena 2012. godine i da e, nastojalo se na temelju toga razraditi jedan inovativni zeleni koncept e, za e, premještaj robe u lukama i kako bi se i rekonstruirala i prilagodila luka u tom gradu i to je pokazao dosta dobru suradnju između lokalnih partnera, industrije i dionika koji su razmijenili najbolje prakse uzduž koridora Rajna-Dunav. Na temelju najnovih projekata odobren je nacrt u okviru poziva za 2014. godinu iz CEFA radovi se odvijaju i postići će se sljedeći rezultati. Dakle, upravljanje projektom i komunikacija, zatim drugo, trimodalni terminal, zatim poboljšanje lučke infrastrukture i izgradnja poveznica sa e, ostalim načinima transporta. Također će se razviti i poboljšati e, sustav razmjene roba unutar intermodalnog terminala i također će se steći revizorski, certifikati za, e, za sve intermodalne terminale u toj luci. Zatim drugi plan. Zemljopisne e, zemljopisna obilježja ovog koridora zahtijevaju pouzdani sustav prijevoza u toj regiji. Željeznička i cestovna infrastruktura su e, temelje povezanosti za putnike i robu, ali u ovom koridoru unutarnji plovni putevi mogu odigrati važnu ulogu u razvoju ove regije i smanjiti ukupan učinak na, na okoliš e, ovog prijevoza. No to je uvjetovano pravom političkom voljom da se razviju unutarnji plovni putevi. Trebamo doista razviti održive uvjete za plovidbu, što znači jaružanje gdje je potrebno. I također trebamo razraditi plovne putove koji mogu se natjecati u troškovnom smislu sa ostalim načinima prijevoza. Dakle, na kraju mnogo toga je e, učinjeno, ali ne možemo se odmarati na lovorikama. Već sa kolegama radimo na trećoj generaciji radnih planova koje ćemo predstaviti početkom 2018. godine, no dosta planova sa konačnom analizom infrastrukture e, diljem koridora je samo početak procesa. Preostalo nam je još 13 godina kako bismo ostvarili ciljeve izrade TNT mreže do 2030. godine, što je vrlo kratko vrijeme za provedbu projekata u sektoru transporta. A znate kako to napreduje u vašim zemljama, tako da je još važnije i dalje nastaviti izbliza pratiti provedbu osnovne mreže. I to se radi u suradnji sa zemljama članicama, operaterima infrastrukture i svim e, ostalim dionicima na koridoru. To je posebno važno za prekogranične projekte, e, nedostajuće kareke i također postojeća uska grla. Također naši koridori i horizontalni prioriteti moraju biti u potpunosti multimodalni, ali voditi računa o svim političkim aspektima koje donosi politika za TNT, što uključuje i inovaciju, alternativna goriva, sigurna parkirališna mjesta i tako dalje. I samo će se na taj način ovi koridori će ovi koridori odgovarati potrebama i građana i e, poslovnog svijeta. Hvala vam. Merci beaucoup, madame e, e, Hvala vam lijepa, gospođo Pace. Kajla, da, ako mi dopustite, zvaću vas Kajla. Hvala vam Kajla na ovoj prezentaciji. Ona je bila vrlo detaljna i sada odmah bez dalje odgode ću dati riječ gospodinu Brianu Simpsonu koji će se usredotočiti na jednu temu koja je sve važnija i sve više ljudi o njoj govore, a to je ona famozna tema vezana uz autoceste na moru. Izvolite, imate 15 minuta za vašu prezentaciju. Hvala vam. Thank you, Chair and members. It's a pleasure to be back here again. And, uh... Hvala vam što ste me opet pozvali. Zadnji posjet e, u lipnju prošle godine e, bio je obilježen s time što sam ja predstavio moj prvi radni program, naznačio sam viziju i program vezan uz takozvane morske autoceste. I današnja prezentacija će mi dopustiti da vam dam nove informacije. 2017. godina je pomorska godina, to je razdoblje gdje imamo intenzivnu suradnju između svih dionika u pomorskom sektoru kako bismo podigli razinu svijesti o tome koliko je važan pomorski promet za Europu i kako bismo revidirali i modernizirali europski okvir za e, pomorski promet u okviru digitalnog doba. Karla je već održala uvodni govor, ja bih sada naglasio koliko je važna ova politika o morskim autocestama pod kratisom MOS za općenito sve druge koridore. bez MOS-a, e, a to je horizontalni prioritet e, svih politika TNT-a, ne možemo zapravo govoriti o e, jako raširenoj mreži koje se utemeljuje na multimodalnim sustavima. Zahvaljujući morskom prometu imamo 40% unutarnje trgovine te 70% vanjske trgovine roba ulazi u luke Europske unije, ali se tamo ne zadržava. E, roba prelazi na druge načine prijevoza, te zatim stiže do krajnjeg e, korisnika e, duboko u zaleđu. Imamo poveznice među mosovima i koridorima osnovne pametne mreže, to je izuzetno važno ako želimo da mreže TNT-a doista spune svoj cilj. U tom kontekstu imali smo nedavnu izjavu iz Valete koja predstavlja korak u pravom smjeru. Ta izjava je dokaz političke podrške od strane država članica kada se radi o stvaranju multimodalnih e, transportnih koridora sa modernom infrastrukturom za e, prijevoz robe, sa korištenjem e, napredne tehnologije te sa učinkovitom i održivom infrastrukturom. Isto tako mi je bilo drago da smo tamo eksplicitno spomenuli TNT e, smjernice u okviru instrumenta za povezivanje Europe e, vezano uz bolju povezivost Europske unije. U Europi imamo više od 800 regularnih e, poveznica i usluga. Imamo više od 400 luka koje su povezane sa stotinama luka diljem svijeta. 329 eh, europskih luka spomenuto je u okviru uredbe CEF kao TNT mrežu. 79 eh, luka Europske unije smješteno je u, u jednom od devet koridora TNT-a i oni čine dvije trećine sveukupnog prometa u lukama. Zapravo, to nisu samo transportna čvorišta, to su logistički i industrijski klasteri koji stvaraju radna mjesta i gospodarski rast. U lipnju 2016. godine ja sam ovom odboru predstavio moj e, radni program koji je bio vrlo detaljan. Imali smo tri razvojna dokumenta za e, luke koje sam ja definirao kao moje ključni i Sad vas ovdje danas samo podsjećam na njih. Jedno je okoliš, sa idejom da MOS može pomoći industriji da se pridržavaju primjenjivim zakonodavstvom Europske unije i e, međunarodne organizacije rada. To se tiče kvalitete zraka i imamo tu i seku, to je područje nadzora emisije sumpora i e, gornje granice iz e, seke. To bi trebalo e, potaknuti dalji razvoj, razvoj alternativnih goriva i s time bismo trebali nastaviti raditi na tome da e, poboljšamo e, logistiku i skladištenje ukapljenog zemnog plina. Želimo se boriti protiv zagađenja okoliša. Zatim imamo po dva integracija pomorskog prometa u logistične lance. Most može doprinijeti do toga da se učinkovito odvija promet i način luka da bude i učinkovit. To se može odnositi i na kopno kako i na more. Digitalizacija može od pomernih sustava učiniti učinkovitije sustave koje, kojima će se bolje iskorištavati postojeći resursi i infrastruktura. S time možemo smanjiti administrativno opterećenje, e, poboljšati, to optimizirati e, upravljanje opskrbnim lancima, poboljšati e, okolišne performanse ovih aktivnosti vezanih uz promet i logistiku. 2019. godine e, Europska komisija namjerava, 2015. E, godine Europska komisija namjerava uspostaviti jednu, pospostavljenu platformu za sve dionike i to na multimodalan način koji obuhvaća više sektora. Jedan od glavnih ciljeva te platforme je da se mogu razmjenjivati informacije među dionicima Imat ćemo interoperabilne sustave za razmjenu podataka e, koji će ići paralelno sa prometnim koridorima. Trenutno e, dionici u opskrbnom lancu prometa rade svaki odvojeni za sebe u pojedinim kategorijama. A sada različiti dionici nude različite rješenja, isto tako čine i države po pitanju različitih vrsta prijevoza. Što znači da imamo više e, različitih slojeva kada se razmjeni informacija. Pod tim prioritetom smo financirali projekte vezano uz poboljšanje pomorskih poveznica i uz e, prijenos robe na brodovima na kratkoj udaljenosti. I e, tehnologije smo poboljšali, uspostavili smo interoperabilne sustave, da imamo bolju poveznicu sa onim najudaljenijim regijama da poboljšamo kapacitet luka i dopustimo da se luke još i prošire gdje je to potrebno. Pod tom točkom bih htio naglasiti i jedan aspekt koji se tiče potencijalno potencijalnog globalnog sustava upravljanja e, prijenosa tereta i robe. Jedan treći prioritet je sigurnost i ljudski element. To je samo po sebi razumljivo. Tu se radi o novim tehnologijama, primjerice o postupcima za skladištenje ukapljenog zemnog plina i o svim tim postupcima koji poboljšavaju sigurnost. Kako trošimo proračun za MOS? Trenutno su TNT i CEF sve zajedno uložili 651 milijuna eura iz eh, europskog proračuna. Ako se osločimo samo na dvije posljedne godine gdje smo imali dodatke iz CEFA, onda vidimo da je Europska komisija u obliku bespovratnih sredstva potrošila 360 milijuna eura, čime smo mogli ostvariti 40 europskih projekta sve, sveukupno i ostvariti 965 milijuna ulaganja diljem Europske unije. Većinu toga smo potrošili na projekte za okoliš, primjerice za propulsiju ukapljenog zemljog plina, za e, čišćenje ispušnih plinova kako bi se to sve uskladilo sa sekom, e, sa e, pilotiranjem električnih plovila i sl. Dopustite mi da vam ponudim nekoliko primjera kako biste vidjeli čemu se radi u ovim stupnjima za razvoj. Primjerice okoliš. Imamo Plavi Baltik. Taj projekt eh, nam dopušta da provodimo eh, regulative Seke Marpo eh, tako što nudimo ukapljeni zemlji plin kao, čisti, kao čisto gorivo za prijevoz za uključene dionike. I tu imamo neke odobrene luke u Stoniji koji će moći sa tim gorivom opskrbljavati niz plovila na nediskriminirajući način, te imamo taj potencijal ukopljenog zemnog plina kao dobro, dobro alternativu za gorivo na području Baltičkog mora. No, ne želim da se time stvorio utisak da potičemo samo aktivnosti vezane uz ukapeni zemlji plin. E, putem politika TNT-a smo e, isto tako se zalagali za upotrebu alternativnih goriva i e, odgovarajuće infrastrukture. To se može prikazati jednim drugim projektom kojeg smo također financirali iz TNT-a. To je projekt vezan uz metanol. To je pomorsko gorivo u budućnosti. E, mi smo ispitivali e, kolike su performanse metanola na jednom postojećem putičkom trajektu koji se zove Stena Germanika kako bismo e, opskrbili plovila sa tim novim sustavom i pokazali da to funkcionira. Ovo je primjer jednog projekta s kojim smo poboljšali multimodalnost i održali jednu vezu s jednim trećim partnerom sa izvom, to je zapravo jedan drugi projekt koji se zove Fresh Food Corridor. Tu se radi o tome da vidimo je li moguće kontejnere sa rasipnim teretom e, morem i željeznicom prevoziti iz Izraela ka Veneciji i Maseju i zatim ka sjevernoj Europi tako što imamo e, na vlakovima jedan sustav hlađenja. Tako štedimo vrijeme, štitimo okoliš i e, potičemo taj prijelaz jednog načina prijevoza na drugi. Isto tako Europska unija podržava jako zanimljive projekte vezane uz upravljanje pomorskim e, prometom. Imamo nekoliko različitih dionika koji sudjeluju u tom projektu gdje imamo 42 milijuna e, eura proračuna sa 50% e, udjela Europske unije. Tu se radi o prikupljanju informacija s kojim možemo bolje uspostaviti rute za plovila, E, prilagođavati njihov dolazak u luke e, i e, prilagođavati općenito se u aktualnom vremenu. Ovaj projekt je nadahnut sa programom CESAR i nudi četiri osnovne usluge. Bolju, bolju i promet i upravljanje sa, sustavno upravljanje sa podacima. To nam nudi da uštedimo 12% goriva, da smanjimo e, vrijeme kada je brod u luci i da dobro previdimo vrijeme kada će brod uploviti u luku, što znači da možemo dobro e, predvidjeti prebacivanje tereta na druga prijevozna sredstva i e, prijevoz u zaleđe. Ja smatram da je MOS vrlo važan aspekt kako bi zadržali Europsku na vodećem mjestu i kako bi onim industrijama koje se bave uzom izvozom dali komparativnu prijednost. Vrlo je važno reći da je STM također kompatibilan sa jedinstvenim pomorskim prozorom oko kojeg će Europska komisija izneti prijedlog prošle godine. U tom kontekstu mi ćemo nuditi taj pomorski segment vezan uz optimizirane multimodalne koridore koje razvijamo pod e, takozvanim forumom za logistiku. Što slijedi? kao sljedeće. Od moje prezentacije prošle godine ovdje u parlamentu započeo sam sa konzultacijama s državama članicama i sa industrijskim dionicima s ciljem da raspravimo o budućnosti politike MOSA pod okriljem e, mog radnog programa. Glavni cilj je da e, područje primjene MOSA bude uže, kako bi ono bilo specifičnije, kako bi djelovali tamo gdje je najkritičnije potrebno djelovati. Tu želim reći nešto o aktivnostima kojima dajemo prednost. Primjerice, kada se uzročimo na okoliš, trebamo se pitati trebamo li se više usatočiti na upotrebu alternativnih goriva ili pogledati primjerice pitanje otpadnih voda. Kada govorimo o logističkim lancima, treba li više pažnje posvetiti poveznicama između mosa i ključnih luka ili se više na poveznice između e, sveobuhvatnih luka. Kada govorimo o optimizaciji procesa e, upravljanja robe, ne bismo li možda morali više naglasiti ovaj, ovaj način upravljanja pomorskim prometom ili možda ipak e, pogledati e, u pitanju goriva. U proteklih šest mjeseci ja sam dobio mnogobrojne odgovore iz svih e, pomorskih država Europske unije, kao i iz lučih uprava, iz e, špediterskih poduzeća, iz logističkih poduzeća, a ove godine želim izgraditi detaljniji radni program kojeg ću objaviti paralelno sa radnim programima drugih koordinatora. Postoji značajna podrška za MOS i za njegov razvojni stup u ovom trenutku i postoji e, sveobuhvatno shvaćanje da MOS treba e, pravilno provesti i da on treba molje održavati rezultate vezano uz rasprave koje se odvijaju o digitalnom e, transportnom forumu. Te politike treba dobro povezati sa vertikalnim transportnim koridorima kako da bolje odredimo razinu ambicije MOS-a vezano uz ove ciljeve. Neki kažu da trebamo imati 29 e, sveobuhvatnih luka, da se njih trebamo sredočiti, a drugi smatraju da je MOS ima poveznicu sa 9 e, mreža, osnovne prometne mreže, iz toga traže drugačije poveznice. Treća opcija znači veći značaj mosa samo na sveobuhvatne luke. Imamo vertikalne koridore, a trenutna veličina broda može doći do toga da se koncilira teret u velikim lukama na uštrb sveobuhvatnih luka i to je nešto što bi most trebao riješiti. Kod detaljnih komentara mogu reći da imamo podršku za sve one aktivnosti koje se tiče ozelenjavanja flote Europske unije, koje se tiče toga da se sva flota pridržava oštrih eh, propisa po pitanju zaštite okološa, da Baltička regija eh, se uzme u obzir i da se više govori o borbi protiv zagađenja okoliša. Što se tiče perifernih regija, osim ovoga, Postoji još jedna i široka rasprava o tome kako da imamo bolje poveznice sa ultraperifernim regijama. Imamo financiranje za ta odgovarajuća zemljopisna područja. Ja razgovaram sa parlamentarnim zastupnicima, državnim članicama, sa dionicima i gledamo koje bi točno aktivnosti se trebale financirati iz proračuna za MOS. Iz mog kuta gledišta mislim da je ključno da se povinemo da je važnost e, politike MOS-a upisana kao prioritet i da imamo i dostatnu financijsku omotnicu za to. Bespovratna sredstva CEFA su i dalje ugruža važnosti kako bi se autoceste mora povezale sa e, mrežom TNT-a. MOS treba poduprijeti sa odgovarajućim financijskim sredstvima kako bi industriji pomogli da se pridržava E, važećem zakonodavstvu i kako bi industriju potaknuli da inovira i da nudi nova rješenja, što bi onda cijeli taj sektor učinio zelenijim, učinkovitijim. Ja molim za podršku članova odbora kako što se tiče MOSA, ali i mog radnog programa, kada će dakle doći taj trenutak i kada ćete raspravljati o daljim, daljim sredstvima. Još uvijek e, smo više u e, zadnjem planu u EU, a Vaš e, inicijativa je bitna kako bi most doista postao sastavni dio mreže TNT-a. Simpson. Hvala vam lijepa, gospodine Simpsone. Na vašem izlaganju sada ćemo krenuti s raspravom. I počet ćemo s vama, gospodine Ismele Ertuge, budući da ste vi jedan od naših dvaju stalnih izvjestitelja za ove teme, pa vam predajem riječ. Good to see you here, dear Brian. hvala predsjedateljice, dragi Brian, drago mi je vidjeti vas ovdje, dobrodošli u parlament. Imam dva problema. Prvo, ne znam da li je značaj cesta mora dobro poznat državama članicama, moram vam to reći zbog e, činjenice što države članice, a u ponovno moram ovdje otvoreno reći, predstavljaju najveću prepreku u Europskoj uniji kako bi se ostvarilo takve ciljeve. Imam konkretan primjer. U prošlom sazivu, jako dobro to znate, razgovarali smo o uredbi o e, čistoj, e, čistom čisto energiji za transport koja je najbolje pripremljen ikad tekst u Europskoj komisiji, onda imamo situaciju gdje države članice, osobito moja, stvar razbijaju i sada imamo situaciju da nemamo više kvantitativnih eh, mjera i ciljeva i nacionalni akcijski plan je treba biti dostavljen do kraja studenog 2016. ali još uvijek čekamo na to i koliko čujem komisija ima podatke od eto samo nekolicine država o tome. A kada to poredim sa vašim glavnim ciljevima, kad ponovno i ponovno objašnjavate e, o CNG, o ROR, o brodovima, o lukama i tako dalje, ne znam kako se to uklapa u, u realnost. Kako ćemo uspjeti to ostvariti kad države članice, kako to reći, Znate što hoću reći? Kad su eto, toliko nevoljko se upuštaju u to. Dakle, to je moje pitanje. Kako natjerati države članice da obave svoje zadatke, svoju zadaću i da ostvare, odnosno dostave te akcijske planove, nacionalne akcijske planove? Drugo pitanje. Odbor za promet. E, mi smo ovdje imali dakle prije tri mjeseca mogućnost da obavimo jednu misiju u Francuskoj i dio našeg putovanja sastojao se od obilaska Marsejske luke i iskreno govoreći moram priznati da sam po prvi put tada čuo šta imamo? Ono? Dakle, da se radi na koridoru svježeg voća Nikad to, zato nisam čuo, ali to je jako zanimljivo. Na primjer, kad dolazi to svo svježe voće iz Izraela, i to bi mogla biti jedna od e, najboljih praksa za autoceste mora. No, glavni problem je u tome što to ne može biti uspješno, a da se regionalni aspekti, regionalni dionici ne uključe u to, no oni nisu upoznati s tim, ne znaju niti da išta postoji, da se radi na tom nečemu. I dakle, kako mi i vi, Europska komisija i koordinatori kako dati svoj doprinos ka boljem širenju tih informacija u regijama. Najviše hvala. Hvala, Ismail. Idemo dalje sada. No, vaše pitanje jest, dakle, kako raditi s ovim državama članicama koje je teško privoliti na suradnju ja ću sada uzeti svoj popis, gospodine Vimon Kamp, imate riječ. Najljepša hvala. Jako mi je drago što nitko nije spomenuo Brexit. Jer to je moje prvo pitanje koje upućujem Brianu Simpsonu. Dakle, što će se dogoditi sa autocestama mora povezano ili nevezano uz Brexit? Ovo je dakle četvrti sasnak koji imamo s koordinatorima koridora TNT i Ovaj put e, je uvod bio jako privlačan, no postoji stvarna opasnost da svi koordinatori ulažu ogroman trud pojedinačno, no ovdje ne stječem taj dojam što je jako pozitivno. Karlo nam je dala već e, drugi radni plan, a Brian ima detaljni plan provedbe. Dakle, koja je razlika? Je li to ista stvar ili... Da li vas dvoje radite na različitim aspektima iste stvari? Dakle, htio bih čuti koja je razlika ovdje. A što se gospođe Pajs tiče, dakle, što je sa čišćenjem što je sa jeružanjem Dunava? Čuli smo da e, jeružanje spada u održavanje, no svi se slažemo da jeružanje Dunava je ulaganje. Jer u kontekstu koridora TNT rečeno je da se to može financirati iz instrumenta za pozivanje Europe i TNT-a i tako dalje. Dakle, to je pitanje koje imam, a isto tako bih htio nešto čuti o suradnji s Rumunskom i Bugarskom, jer Dunav se proteže uzduž raznih granica, tako da bismo trebali razmatrati i suradnju, da se tako izrazim, no gospođa Pajs je to spomenula. Zatim, Govoriti o kohezijskim fondovima uvijek je zahtjevno. Da li nam gospođa Paris može nešto reći o korištenju kohezijskih fondova? Dakle, da li dovoljno koristimo europske fondove ili ne? I imam pitanje s Simpsona, treće ako dopustite. Kao, dakle, što se tiče ovog eh, dogovora sa IMO-om o europskom ETS eh, e sustavu emisija, dakle pitanje je da li će to imati kakvih posljedica po ovom. Zatim, predsjednice, prije nekoliko mjeseci raspravljali smo o jako važnom izvješću Europskog revizorskog suda o ulaganjima u podršku lukama, to je bilo jako važno izvješće i pitanje koje imam za jest sljedeće, kada je predstavljao opcije da li e, trebamo, dakle kada je trebalo odrediti prioritete, dakle koji su prioriteti i koje su veze između prioriteta i revizorskog suda. Znam da je izvješće došlo prije programa TNT, ali mislim da to ima određenih posljedica jer Zatim, što je sa autocestama mora izvan Europske unije? Jer brojna naša plovila izlaze iz Europske unije. Samo 6% njemačke flote ostaje unutar Europske unije. Brian Simpson je s pravom govorio da autoceste mora imaju utjecaj i izvan Europske unije, no do koje mjere da li to možemo konkretnije analizirati? Hvala. Hvala gospodine Van Kamp. Sada riječ ima gospodin Telička. Hvala predsjednice. Pozdravljam sudionike u panelu. Ako bih trebao opisati svoje doživljaj nakon ove druge runde prezentacije koordinatora, to je, imam dojam veće koordinacije rada između koordinatora, čini mi se da komisija na neki način stvara određen klaster zajednički rad, dakle to što je pozitivna stvar. A tu je i kooperacija između koordinatora i naš, nas eh, na odboru. Bilo bi dobro da nam date svoju analizu i da čujemo, dakle, ovdje se ne radi samo o zakonodavnom radu, već eh, i o različitim konceptualnim dokumentima. I mislim da bi bilo dobro, a mi smo ovdje saslušali dva jako detaljna izlaganja, čak i istrpna, možda preduga, no ono što mi nedostaje, jer sam se usput izgubio očito, jest ključni elementi, dakle politička poruka koju nam želite prenijeti. U prvom smo dobili neke natruhe, ali bilo bi lijepo da čujemo tri, četiri ključna zaključka koja imate i da nam kažete kako vam mi možemo pomoći. I to bio cilj s takovih rasprava. No možda eto ja nisam dovoljno bio budan, pozoran, no eto htio bih čuti koja je, koji je cilj, koja je poluka i što možemo mi učiniti. Dakle, staću tu jer ja govorim da ste vi bili predugi, znam da je vaš zadatak i jako težak, ponekad toga nismo svjesni, tako da ja sad neću dužiti. No, u svakom slučaju vidimo sada da postoji velike, veliki fokus, koncentracija i međusobna suradnja nego ranije. Tako da vam u svakom slučaju želim zahvaliti. Hvala vam gospodine Kilička. Gospodine Kramer, izvolite. Hvala vam na izlaganjima. Ehm, pomorska i unutarnja plovidba su zapravo obje vrlo pogodne za okoliš, ali samo ako se pridržavamo dva uvjeta. Ako se plovila prilučavaju rijekama, a ne obrnuto kod unutarnje plovidbe, a ako kod pomorske plovidbe imamo granice za emisije. Zato što su dakle u načelu dobre za okoliš, ne plaćaju e, porez na e, goriva, niti neka druga vrsta davanja koje primjerice plaćaju željeznice. Ali, mi se zapravo ovdje vrtimo u krugu. U Europi 80% unutarnje plovidbe se odvija na Dunavu, ali 80% novaca pak treba ići nekamo drugdje. Već sam jednom rekao zašto je tako u Njemačkoj. Imamo tri administracije za unutarnju plovidbu u Njemačkoj i oni uvijek izlaze s novim projektima i tako osiguravaju sami svoja rada mjesta. Ali su tako smo spomenuli da nemamo nacionalnu politiku u ovome. Evo jedan primjer. Mislim da je prije 20 godina u Njemačkoj odlučeno da će se izgraditi jedna luka, Rainer Weser luka, zato što Elba nije bila dovoljno duboka a ne smo htjeli da sve ide u Rotterdam. To je isto tako u redu. Hamburg je uvijek bio protiv toga već smo imali dva velika broda koje bi su trebala tamo pristići i Elba se trebala izdubiti. A sada sam jučer čitao u novinama da je Wilhelmshaven u strahu da će sve otići dalje u neku drugu luku i da će cijela luka propasti. Mislim, ako je tome doista tako, onda je to ludilo. Ili ćemo, dakle, izdubiti Elbu ili ćemo sagraditi novu luku, ali ne možemo probiti oboje, to je bacanje novca a i kontrolni odbor iz Revizorskog suda je došao ovdje. On je napravio istragu, istražio je sve luke i skoro nijedna luka nije ispunila ono što smo za nju unaprijed zamislili. To je doista financijska katastrofa i stoga ja kažem imamo dovoljno novaca, ali postavlja se pitanje koristimo li ga dobro. Jedan primjer. Kombinirani prijevoz, to je predivno i Brian ti se sigurno sjećaš E, o mrežama TNT-a smo također rekli da želimo primjerice poboljšati prijevoz na 40 km kako bi željeznica mogla otići od C do zemlja E, sve do Kopenhagena. Da se dakle uspostavi ta trasa najkraći put od sredozemlja do Kopenhagena. No danska vlada je bila protiv toga, oni su htjeli e, uložiti nešto drugo i onda smo imali tu drugu mogućnost dakle bez kombiniranog prijevoza i tako dalje i tako dalje i tako dalje. A budući da je kamion toliko pogodan za okoliš, onda se radi tu protiv plovidbe. I stoga se treba odlučiti što ćemo sada napraviti. Hoćemo li samo opteretiti sektor plovidbe ili ćemo im pružiti priliku. Govorio si o emisijama, metanol tu ima ulogu naravno, a i ukapljeni plin, ali samo jednu stvar bih morao reći. Bez tehničke inovacije bi čak mogli napraviti e, unutarnju plovidbu jako pogodnim za okoliš. Ja nisam za Dieselgate, ali ako spustimo od 2020. godine na 0,05% E, kvalitetu teškog goriva, onda ćemo i dalje emitirati jednako mnogo emisija s time kao i kod dizela. Odmah mi smo mogli zabraniti e, teško ulje, to je jedan nus proizvod, dizel bi onda malo poskupio, ali s time bi odmah mogli poboljšati zrak i smanjiti štetne tvari u zraku. Zašto se to ne događa? Mi mislimo na budućnost, kažemo tek od 2020. godine. Mislim, ja nisam protiv ukrepenog zemnog plina i to možemo napraviti, ali najvažnije bi bilo da odmah ovo napravimo, da zabranimo teško ulje, a čak i ako se ostvare ovih 0,5%, nitko nećemo znati kako će se to kontrolirati. Ehm, brodovi će se, ćemo sniziti emisije kad uđu u luku, a zatim kad izađu na more će ponovno pojačati emisije. Mislim da imamo i pozitivan primjer u Europi, ne samo e, strategiju Baltičkog mora, nego i Dunavsku strategiju. Te države žele surađivati, žele imati perspektivu, ne boriti se luka protiv luke, država protiv države, već oni kažu da je to zajednička perspektiva da idemo u tom zajedničkom smjeru. Ti si bio u Koparu, e, imamo e, pet luka koji surađuju u različitim državama članicama upravo zato što su rekli da ne žele ići jedna protiv druge nego zajedno. Tako treba to napraviti, ali ako to nije moguće čak niti u Njemačkoj, onda je to e, skoro pa nemoguće drugdje u Europskoj uniji. I zbog toga se veselim zbog Dunavske strategije jer te brojke pokazuju da je to moguće i tu bismo mogli mnogo naučiti iz toga. Hvala vam gospodine Krame, Sada predajem riječ gospodinu Deliju. Hvala predsjednice. Jesam ja na redu? Da, jesam. <laughs> Prosto vidio sam gledat na drugu stranu pa sam mislio da sam nekoga drugog imenovali. Vi ste gospodin Deli, zar ne? Još jednom hvala. Dakle, jako mi je drago vidjeti ovdje koordinatore. Hvala vam na izlaganjima, osobito o Dunavu. Ja sam iz Mađarske, kao što znate, nemamo mora, nažalost. I zato se najviše zanimam za ovaj Dunavski dio. Hvala vam što ste spomenuli pitanje okoliša, jer kao što znate, bilo raznolikost i prirodno stanište, njegovo čuvanje od velikog značaja za brojne države kao što je to i moja matična država. Hvala vam također što ste spomenuli u nekoliko navrata Srbiju. Jer puno bilo riječi o ostvarenjima koridora, umreženosti s Dunavom i jasno je da Srbija treba ući u taj program kako bismo to ostvarili. I u vašem izlaganju pokazali ste nam dakle vodomjernu postaju, sustave, u biti razne gedžete, vozila koja imaju za cilj unapređenje plovidbe po Dunavu. Dakle, htio bih znati da li je Srbija povezana uz to sve, jer spomenuli ste brod koji se priprema u Hrvatskoj, drugi koji ste krstili u Bugarskoj, imate li šta između te dvije zemlje? A moje sljedeće pitanje, u svom izlaganju spomenuli ste sasnak ministara transporta u Rotterdamu i po vašem mišljenju koja je najhitnija najprioritetnija tema ovdje za sljedeće dane TNT mreže, a što se tiče Dunavskog dijela, a o čemu bi se moglo govoriti na sastanku ministra. Hvala. Hvala vama, gospodine Deli. gospođi kan izvolite. Hvala predsjednice, hvala gornicima, hvala na njihovom doprinosu danas. Osobno pozdravljam Brian Simpsona i njegova razjašnjenja eh, o autocestama mora. Vi ste sve od dakle, na tri oblasti i vidimo da se bavimo logistikom, integracijom transporta i pomorskog eh, transporta i globalne veze koji su od ključnog značaja. Spomenuli ste perifernost. Svi naravno navode vodu na svoj mlin, no Ako želimo prelaziti sljedeće prepreke, to je važno. Želim se sad osvrnuti konkretno na aspekt Brexita i otoka, Irskog otoka. Imamo Atlantski ocean i Irsko more. Da li su to prepreke ili barijere? Dakle, kako premostite barijere? To je važna stvar. Dakle, jako ste sastavnu na periferalnost. Možete nam još nešto dodatno reći o tome, jer to je važno. Jer u slučaju, mislim, nakon Brexita to će biti od velikog značaja, jer će biti važno da se uska grla i barijere premoste ili zaobiđu. Hvala. Gospodin Šmit, izvolite, imate riječ. Hvala. Meni su ove prezentacije bile zanimljive. Ja nisam toliko optimistična i mislim da to da ćemo to sve ostvariti od 2030. godine je veliki izazov. Ja dolazim iz Austrije i ja u vlastitoj državi primjećujem da naravno imamo probleme vezane uz jaruženje Dunave, dakle da imamo Tri modalni e, terminal, to je nešto što kod nas trenutno ne postoji, vjerojatno neće ni postojati, barem ne uskoro. Imamo e, terminal za robu, za željeznice i tu nam granični prijevoz zadaje velike, velike probleme. Mi smo to već više puta spominjali ovdje u ovom odboru vezano uz e, to natjecanje koje je trenutno manjkavo u željeznicama jer e, uvijek svi kažu mi smo mi i svatko ima svoj e, nacionalni željeznički identitet. Pozdravljam ono što ste rekli vezano uz digitalizaciju, no htjela bih ipak ukazati na to, dakle mi u Austriji imamo e, našu EPP, našu nacionalnu željeznicu i ona se jedva jedice uspjela izboriti za to da jedna velika većina trasa željezničkih da se dobro opreme a trenutno imamo i e, recimo testne linije za e, samovozača vozila. Dakle, cesta je tu jača od željeznica i od pomorskog prometa i to se jako frampantno vidi u našoj državi. Mene zanima kako se mislite boriti protiv toga, to je kako mislite postići da takve nacionalne priče gdje se, se svi ponose samo sa sobom, da se od toga udaljimo i da doista izgradimo prave multimodalne mreže. Hvala. Najviše hvala gospođo Šmit. Karla Brian Simpson, imate brojna pitanja, no ponavljaju se. Dakle, kako ćete surađivati s državama članicama, kako... Evo, kako ćete rješavati ova pitanja koja je surađiva s državnom članicama, kao što je rekao Ismail Ertug, naš izvjestitelj, dakle postoje brojni projekti, što je s ovim famoznim projektom o voću koje dolazi iz Izraela i koje ide tim brzim putima. A Wim van den Kamp e, stavio je naglasak na one važne teme, Brexit, e, autoceste mora. I za vas, Karla, pitanje kohezijskih fondova, a to je pravo veliko pitanje o kojem e, nikad da dobijemo <laughs> prave odgovore. Dakle, htjeli bismo i tu čuti vaše mišljenje, a trebalo bi napraviti važ, napravljena važna veza između prioriteta, odnosno prioriteta i onoga što kaže revizorski sud, jer izvješće revizorskog suda ne smijemo zanemariti. Gospodin Telička je postavio jasno pitanje koja je koji je zaključak, koja je jasna politička poruka. Gospodin Kramer spominje dakle emisije i kao ključnu temu, dakle kako izraditi akcijski plan e, strategije Dunava. Gospodin Deli inzistira na bioraznolikosti i prirodnim staništima, istovremeno pita koji su sljedeći prioriteti koje ćete vi tražiti na famoznom sastanku na vrhu sa e, ministrima o TNT-u osobito koridorima. Gospođa Klun kaže ne smijemo zaboraviti ultraperiferna periferna područja koja je ključnog značaja imajući na umu Brexit i gospođa Schmidt postavlja isto tako pravo pitanje da li da su cilje za 2030. jako ambiciozni imajući na umu da je budućnost e, željenice e, u Austriji trpi konkurenciju od e, ceste. Eto, to sva pitanja, sada čekamo odgovore. Imate svaki Svaki imate otprilike 7 minuta. I pol, molim vas. Gospodin Ertug uputio je pitanje Brajanu, tako da ću ja započeti sa gospodinom Van Kampom. E, kad bude Brexit, onda će Ujedinjena kraljevina biti, bit će država susjedstva, ta, a mi imamo politiku prema državama susjedstva. Radni plan i detaljna provedba su apsolutno ista stvar, samo se ured drugačije zove, ali to je apsolutno ista stvar. On radi svoju, svoj plan provedbe, ja imam svoj radni plan i onda to nastojimo provesti u stvarnosti i provoditi. Što sa jeružanjem Dunjava? Jeružanje Dunava je nešto, je politika koja je u tijeku, to vam mogu reći. I to je jako zanimljivo, ali to je održavanje. Tako da samo jeružanje nećemo financirati, ali možemo financirati nešto drugo, a to su brodovi. Jer ako sam jeružala vodni put, onda mogu kupiti brod za mjerenje koje će mjeriti najdublje točke i naći trasu za brodove. Možemo imati brodove za jeružanje i brodove za označavanje koji će označiti dakle plovne putove u E, u rijeci. Dakle, sve se to može učiniti koristeći sredstva Digimove, Digi Regio. Dakle, jer užanje spada pod održavanje i to ne možemo financirati. Jer isto kao da odete kod šustera i tražite zajem, Mislim kako god svakoj naciji treba proračunska <laughs> linija za eružanje. Zatim što se tiče suradnje između Rumunjske i Bugarske, odnosno sa Rumunjskom i Bugarskom, mislim da sam provela nekoliko godina svog života kako bi se spojile te dvije zemlje. Ponekad bi išlo bolje, ponekad manje dobro, no sada sam evo, upoznao dva ministra. U međuvremenu bugarski ministar je stvarno učinio čuda. Naime, tri godine imao je, ima trogodišnji proračun za eružanje, kupio je brod za mjerenje, ima brod za značavanje, i kupuje novi brod za jaružanje. Dakle, to je napravljeno tri godine. Mi smo sad bez teksta, jako sretni za Rumunje. To nije problem jer oni moraju jaružati jer dobivaju pritužbe od brodova. No evo sada imamo drugog ministra u Bugarskoj Imali smo izbore prije dva tjedna i doista imam jake nade kako ćemo ove godine prije ljeta početi jer ružanje i vjerujem da će to biti fantastična stvar. Tako se doista nadam da će to biti uspješno. Zatim što se tiče kohezijskih sredstava, kada smo započeli s TNT projektom imali smo 11,1 11,3 milijarde od DG Regio za zemlje kohezije. Ti novci skoro su potrošeni. Dakle, potrošeni, preuzeli smo obveze glede raznih projekata i postoji ogromno zanimanje u kohezijskim zemljama za sve projekte i te novce, jer svi znaju da su ti novce na raspolaganju, a ne znaju što će biti u buduće, tako da treba uživati u postojećim, iskoristiti postojeća sredstva. I mi smo jako zadovoljni s njim. Tako da postoji razlika između općih sredstava i kohezijskih sredstava. Pavel, pitali ste za ključne projekte. Koji su ključni projekti? Pa kao prvo, ako moguće, multimodalnost, ili barem bimodalnost. Jako smo zainteresirani za prekograničnost, jer sve države trenutno rade unutar svoje zemlje. Dakle, isto vrijedi za moju državu. Svi su to radili tako. Svako se skrbi o putnicima u vlastoj zemlji. Dakle, trebamo ih navesti da se pobrinu i za prekogranične prijelaze. No, tu su poteškoće jer s druge strane postoje različiti digitalni sustavi, jezična barijera, e, različiti sustavi. Treća jako važna stvar jest održivost. Dakle, treba učiniti stvar održivom, a za to su nam potrebna bolja goriva, digitalizacija, treba nam prostorno planiranje. Ne možemo bilo što bilo gdje staviti, trebamo imati planove. Dakle, to su ključni elementi za TNT trenutno. nastojimo nastojimo imati također i iste ključne pokazatelje učinka na željeznicama što je jako važno. Gospodine Kramer, jako mi je drago. Jer, evo, nakon, u pet godina ovo je prvi put da vas čujem da kažete da su unutarnji plovni putevi e, putovi koji su pogodni za održavanje, očuvanje okoliša. Evo, od dragosti bi vas poljubila. Poslije, poslije sastanka, molim vas. možete mi učiniti čak još jednu dodatnu uslugu, zamoliti u Njemačkoj da prekinu sa blokadom polja Dakle, da se makne barijera između Rajne i Dunava, vi ste jako moćan čovjek, vi ste to mogli napraviti. A ako želimo preći na čišća goriva, moramo najprije riješiti pitanje teškog, teških ulja. Postoje neke rafinerije koje ih koriste. I pitanje je gdje će se odlagati, jer moramo, moramo to znati. Trebalo bi postojati rješenje za ta teška ostataka ulja koja se odlažu u okoliš mora se naći neko rješenje za to jer to su ogromne količine. Jer mazut je jako veliki problem. Gospodine Deli, da, okoliš je jako važan. Mogu vam reći sam što smo napravili prošle godine. Napravili smo, formirali smo METIT, to je dakle skupina stručnjaka i kada imamo jako zahtjevne projekte, onda treba nam skupne ljudi koja će obučiti osoblje e, da na nacionalnoj razini u, u državama članicama ako imaju ako neko u državi članici ima potrebu za pomoć s glede um, europskog zakonodavstva onda se može obratiti toj skupini stručnjaka i to olakšava rad svim državama članicama jer kada se gleda pitanje kohezije uvijek imamo eh, nedostatan broj eh, djelatnika koji su u stanju baviti se europskim zakonodavstvom eh, i svi mi znamo da je to jako zahtjevno i teško, dakle, evo tu smo formirali taj stručni tim i svi oni kojima je potrebno mogu im se obratiti za pomoć. Naime, što god želimo raditi, zakonodavstvo koje namjenu zaštite okoliša je jako važno i trebamo ga ispoštovati. Pitate što je najhitnije, pa mislim da sam odgovorila već Pavelu. Dakle, okoliš, zakonodavstvo, prekogranična suradnja. E, to sam, to je isto ono što sam rekla Pavelu. Irska, izolirana, pa dovoljno izgraditi most. Mali mostić. Gospodine Šmit, da, pitanje je jaružanje koje ste spomenuli. Jer Dunav je široka i divna rijeka, no problem je očuvati te dvije stvari, dakle da ostane i dalje divna, ali ne prevelika. Dakle, jer, jeružati samo ono što je potrebno. Dakle, jer treba organizirati na adekvatan način. Vi dolazite iz Austrije, zar ne? Da. Mislim da je Austrija ostvarila jako dobre rezultate do sad e, istok e, Beča, evo Bečka luka je jako dobra, jako smo ponosni na tu luku ona može se razvijati u buduće, ali upravo ste, jer užanje jako važno i jako smo oprezni s tim i sigurna sam da i u vašoj državi ljudi analiziraju što je jaružano, što nije, jer niko ne želi biti izvan zakona. Najviše hvala Karla na vašim odgovorima. Sada odmah predajem riječ gospodinu Branu. Izvolite. U redu, Ismaele. Ja sam 25 godina radio u Europskom parlamentu i 25 godina su problem bile države članice. To nije ništa novo. Samo moramo nastaviti raditi na tome. Dok one ne popuste. Jedna država ima svoje prioritete koje ne dijeli druga država i jednostavno trebamo ići naprijed i pokušati ih uvjeriti da su u krivu i uvjeriti ih u naše projekte. Ja kažem naš projekt u cijelosti, dakle vezano uz onih deset tenti projekata u cijelosti. Ne samo autoceste mora ili bilo što drugo ili koridori. Oni često samo gledaju gdje se nalaze koridori, kamo oni prolaze u njihovoj zemlji. A mi naravno smo horizontalni, a ne vertikalni i to je ta poteškoća s kojom sam suočeni. Ja sam svjestan toga, mi se trudimo, trudimo ih se uvjeriti u naše gledište kako bi države članice usvojile prijedlog. Što se tiče e, ovog e, koridora za svježu hranu, tu imamo Marseille, Fos, Kopa i Veneciju. To je samo pilot projekt trenutno, dakle vezano uz ovaj uvoz iz i e, nekoliko tehničkih stvari treba još e, izdefinirati. Jedan od problema s tim je to što teretni brodovi idu na jednu stranu sa svježim proizvodima, a treba nam nešto drugo što ide u suprotnom smjeru kako bi vlakovi e, bili isplativiji. Imamo nešto što trenutno pripremamo, primjerice cement, sa e, Jordanom, to Jordanu treba, navodno u velikim količinama i stoga e, radimo tamo s ljudima u Izraelu kako bismo vidjeli možemo li riješiti taj problem. To je samo pilot projekt, ali ja imam velike nade. Dakle, za sad e, je dobro ovo što imamo. Vim, što se tiče Brexita, kao prvo pristajem, priznajem da sam glasovao za odlazak u Europsku uniju, to će te možda zanaditi da čuješ. Moramo se s njim baviti kao sa jednom vrstom e, odvezivanja, Bude na kadrinu će biti teča država, država, poput Maroka. Poput Norveške, dobro, ne baš kao Norveška, Norveška je u boljem položaju morat ćemo jednostavno to svladati, ali to predstavlja problem za Irsku, na to ću se vratiti još malo kasnije. Revizorski sud. Pa izvješće revizorskog suda nije baš bilo nama sklono. Tu se radilo o javnoj nabavi za TNT, a ne za instrument za povezivanje Europe. Radilo se o prošlim programima, ne o trenutnim programima. Od kad smo dobili sredstva iz CEFA, dakle segmenta za povezivanje Europe, stvari su se poboljšale. Imamo popis e, ključnih i sveobuhvatnih luka, moramo pogledati ulaganje u luke i to e, na dulji rok, dakle za dugoročne perspektive. No mislim da je Europski sud bio pomalo, kako da se izrazim, pomalo u krivu kada su to rekli, a napravili su isto to i sa RTMS-om. Oni često gledaju samo ono što je, se nalazi ispod crte, a kad kad tu ima više od samog, samo toga. Gospodine Telička, što se tiče koridora, pa mi surađujemo, vjerovali vi to ili ne. Tu i tamo popijemo zajedno čašu vina Mm, češće nego pivo. Pivo samo za određene dane. Imamo dakle više prioriteta. Imamo tri različita politička prioriteta dakle, koje sam ja naznačio. Okoliš, e, logistički lanac, sigurnost na moru. To su ta tri prioriteta. I mi se nikad ne udaljavamo od ta tri politička prioriteta. Mihele, dotaknuo si jedan problem vezan uz to da se luke međusobno natječu. One su konkurenti i jedna ne želi nužno znati što ona druga radi, posebice ako su vrlo blizu. A Wilhelmshaven i Hamburg su u tome jednako krive kao i Rotterdam, Amsterdam, Liverpool i druge luke što se tiče tog stava kojeg su zauzele. Ja se slažem s tobom. Imamo u Wilhelmshavenu predivnu zgradu, predivnu luku, ali što će nam to koristiti ako ćemo morati e, izjaružiti Elbu ne znamo do kuda kako bi mogli veliki brodovi ući. No tu se radi o tim našim prioritetima koje imamo u tim lukama svaka gleda svoje, zaseb, svoje sebične interese. I ja primam na znanje tvoju primjedbu, ali evo to je moj odgovor na to. Vime, Mihajle, gle, za čuda nam je potrebno više vremena. Vim je pitao o e, imao koji rad to jest kako se radi na e, provedbi e, direktive o globalnoj granici za sumpor, pa do 2020. godine bi to trebalo stupiti na snagu, ali postoji određen upitnik hoćemo li imati e, postaje za ukapljeni zemlji plin do tada na području Sredozemnog mora i drugdje, ali trenutno se rad na tome odvija u jednom pododboru u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji oni se time bave i ja mislim da ćemo biti spremni za provedbu 2020. godine i upravo zbog toga mi već radimo prema tom roku, a ne da se zamislimo da imamo 2025. godinu kao rok. Što se tiče perifernih regija, imamo čitav niz ključnih i sveobuhvatnih luka u perifernim regijama koje mogu sudjelovati u različite projekte vezano uz šire prednosti po pitanju primjerice okoliša. Također, periferne regije mogu koristiti sustave za financiranje poput e, Europskog e, fonda za ruralni razvoj ili kohezijskih fondova gdje se posebna pažnja poklanja upravo njima kao perifernim regijama. Što se tiče naše nadležnosti, mi smo se zatočili na provedbu politike TNT-a i tu ne posvećujemo nužno toliko veliku pažnju perifernim regijama kao drugdje, zato što se tu radi o prekograničnim politikama i tako dalje. No, ja smatram da te e, regije, da znamo da, da trebamo nam biti znamo, važno da te regije postoje. I da više detaljnije raspravimo o potrebama perifernih regija. No, mislim, ja to ne odbacujem. To je nešto što, mora, što ćemo morati učiniti. Mrs. Klun, gospođo Klun, znam da moramo povezati Irsku, ali sada kada će na stupiti istupiti iz Europske unije, kako da to napravimo? To će biti jako teško. Ali to naglašava upravo ovo što sam sad rekao o perifernosti jer će naime perifernost dobiti potpuno drugo značenje kada bude postala ta rupa u koju, koju stvara jedne kraljevine i to prije nego što će možda Sjeverna Irska Škotska odlučiti nešto drugo. Ali moramo o tome razmisliti prije, bolje nego kasnije, kako bi se Irska smatrala povezanom sa ostatkom Europske unije. Ja vjerujem u to i zbog toga sam ja radio na tim perifernim regijama. E, kada kažemo periferne regije, onda većina pomisli na Zore ili na neka druga mjesta i da, ta mjesta su važnja. Ali trebate biti svjesni da bi Irska mogla postati perifernom regijom za dvije godine. Gospođo Schmidt, E, rekli ste da niste optimistični. Nisam shvatio je li to bilo vezano uz Dunav ili vezano općenito uz našu politiku o transeuropskim prometnim mrežama, ali ja nisam pesimističan, ja sam doista optimističan. Po prvi put imamo koherentnu politiku o TNT-u koja se primjenjuje diljem Europske unije, gdje smo na to usredočili naše resurse i koja može postići rezultate. Dakle, ja nisam pesimističan. Ako je ona mislila na svobuhvatnu politiku, tu sam ja svakako optimističan. Da, imamo probleme, govorilo se o tome da se stalno treba jaružati, govorilo se o tome da se luke svađaju umjesto da surađuju, da, ali za poboljšanje situacije u EU ja sam siguran da je ovo pravi smjer koji moramo ići i da je ova politika pravi smjer. Hvala. Brian, Carla, merci de rester. Hvala, Karla i Brian što ste dalje optimistični. U svakom slučaju, odbor za promet eh, vam je na raspolaganju u smislu pomoći. Pratit ćemo vaš rad eh, vezan uz koridore, ali isto tako vezano uz autoceste mora. Hvala vam eh, na tom što ste bili ovdje prisutni i što ste si uzeli vremena da odgovorite doista svakome od nas na pitanja. I moram reći da ste dobro došli u ovom odboru i svakako će vas Europski parlament podržavati u vašem radu te ćemo vaš rad izbliza pratiti. Hvala vam lijepa još jednom i hvala vam na vašim prezentacijama.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 continuons nos Nastavljamo s radom. Imamo pred nama jedan vrlo strastveni koji nas sve vraća natrag u djetinstvo. To je semijska strategija za Europu. Et je donne la parole et vous prie d'excuser notre rapporteur, madame. Molim vas da ispričate našu izvjestiteljicu gospođu Majsner koja danas ne može biti ovdje s nama. Pričekat ćemo da Brian Simpson obiđe sve kolege. Izvolite, pozdravite sve. To je ipak naš bivši predsjednik odbora za promet, tako da neću ništa mu prigovoriti iz poštovanja i kao znak U redu, pričekat ćemo da se svi pozdrave, da svi izađu. Dakle, vraćamo se na ozbiljnu temu. Ja sam eh, htjela biti malo poetična kada sam govorila o tome da nas ova svemirska strategija posjeća na djetinstvo, ali izgleda da to uopće nije polučilo očekivani učinak. Ne, nemojte se međusobno optuživati, nismo ovdje u školi ne peut pas être là. Dakle, gospođa Majsner ne može biti ovdje, stoga će gospodin Telička preuzeti govornost i predstaviti e, izvješće gospođe Majsner o svemirskoj strategiji za Europu. Izvolite, gospodine Telička. Uh, uh, uh, Hvala. Kao što ste i vi sami rekli, ja ću samo prenijeti ono što vi Sine htjela reći, ali ona nažalost nije mogla biti ovdje jer ima druge obveze. Mislim da je očito da je inicijativa Komisije za razvoj svevrijske strategije samo dobro došla i to smatra i izvjestiteljica. Naime, Europa ima 21% dionica, što znači 50 milijardi eura godišnjih e, dobitaka i otprilike 30 tisuća zaposlenika, tako da možemo reći da je Europa jedna od svjetskih vodećih regija o svemirskim programima. No, koliko smo to puta rekli i u prošlosti i u vezi sa različitim e, sektorima, e, onda smo izgubili tu vedeću poziciju, tako da to ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Semesta tehnologija je tehnologija koja će igrati važnu ulogu i u prometu i prijevozu i zbog toga trebamo je bolje razumjeti i istaknuti ulogu transporta u raspravama o svemirskoj strategiji. Sada se neću osvrtati na sadržaj mišljenja, nego ću samo istaknuti neka naša razmatranja. U mišljenju se stavlja naglasak na tehnološki pristup e, transportu i to da se transport mora uključiti u buduće rasprave o sremenjskoj strategiji i zbog toga se pozivaju dionici e, u transportu da sudjeluju također i u raspravama o svemirskoj strategiji. Također želim istaknuti da se trebamo okrenuti više poduzećima jer to nemamo ponekad dovoljno na umu. U mišljenju se također ističu područja u kojima semirska tehnologija može donijeti poboljšanja, recimo to se odnosi na interoperabilnost, na ostvarenje rasta u transportu i također na svadavanje velikih e, izazova, na izgradnju velikih mreža, interoperabilni prometni sustavi su ključni za svadavanje ovih izazova. Svemirska tehnologija može također omogućiti pružanje boljih putničkih usluga i poboljšati upravljanje zračnim prostorom Europske unije i omogućiti korištenje alternativnih tehnologija u sustavima praćenja i također automatsko slijetanje zrakoplova. U mišljenju se usredotočujemo na to kako će se svemirska strategija pretočiti na sektor transporta, što će ponuditi mogućnost stvaranja novih poslovnih modela naročito na eh, izlaznim sustavima sa dodatnim vrijednostima za europsko gospodarstvo. Povjerenik Šefšović je rekao da svaki euro se uloži će donijeti sedmerostruku dobit. Ja se nadam da će biti tako, ali to svakako ističe postojeći potencijal. No, istina je također Dakle, evo tu iznosim vlastiti komentar i vidim e, da i u sljedećem retku Gezine Meissner kaže potpuno isto. Evo, toliko o našoj međusobnoj usklađenosti. Dakle, semerska tehnologija će igrati važnu ulogu u izaznom sektoru za e, proizvodima i uslugama koje će omogućiti veću sigurnost, bolju učinkovitost e, protok podataka, navigacijske usluge upravljanje prometom. I s time umu treba omogućiti i odgovarajući zakonodavni okvir koji će poticati naročito takva djelovanja u privatnom sektoru. Evo nekoliko zaključaka. Naročito se stavlja naglasak na međuovosnost transportnog sektora i svemirske tehnologije, naročito kad je riječ o upravljanju prometom ili sustavima nadzora. U mišljenju se također naglašava kako SMS-ka tehnologija može pomoći naravno i u provedbi e, odreba za transport u europskom zakonodavstvu sa naroglaskom naravno na privatnosti podataka i u mišljenju se također e, priznaje da europski e, sustav geolokalizacije koji je u razvoju treba još razviti potpuni potencijal i e, za to treba odgovarajući okvir. Evo oni od nas koji su bili na sastancima odbora TRAN prošle godine će o čemu govori Gesine, dakle potencijal u tom smislu je još uvijek u velikoj mjeri neiskorišten. Dakle, na kraju, servijski sektor bilježi veliki rast i to ne samo za velika poduzeća, nego to donosi dobiti i malim i srednjim poduzećima i privatnicima i otvara mnoga radna mjesta i pridonosi našem BDP-u. I tu bih rekao da je to usko povezano sa start-upovima. I tu treba uložiti dodatne napore. U mišljenju se ističe potreba za pametnim sustavima financiranja, kako će e, kako bi startupovi mogli nastaviti sa svojim poslovanjem i na kraju vjerujemo u nužnost značajnog doprinosa odbora TRAN ovoj komunikaciji. U tom smislu izvjestiteljica je izradila mišljenje na način da ga ITRE ne može zanemariti i računa na vašu potporu i doprinos u tom smislu. Hvala vam. To bi bilo sve u ime Gesine Majsnar. Monsieur Telička, Gospodine hvala vam. Gospodine Manesku ima sada riječ. Hvala. Hvala na ovom predstavljanju mišljenja i zahvaljujem izvjestiteljici na mišljenjima izloženjima u nacrtu mišljenja želim ja istaknuti neke elemente. Mislim da bismo trebali tražiti od komisije da u svojem prijedlogu za sljedeći VFO predvidi i potrebna financijska sredstva za modernizaciju novih satelitskih sustava, naročito Galilea za promet, jer za budućnost trebamo osigurati potrebna financijska sredstva i zato ti sustavi moraju funkcionirati. Nadalje, EGNOS, kada je riječ o prometu, treba biti u mogućnosti pokriti čitav teritorij Europske unije. U ovom trenutku neke kutke još ne pokriva. I trebalo bi izvršiti pritisak na industriju kako bi ona uvela EGNOS u sve sustave, jer samo pola zračnih e, luka ima taj sustav. Komisija bi trebala osmisliti prijedloge, u tom smislu to je predviđeno strategijom, ali na tome trebamo inzistirati, dakle trebaju nam zakonodavni prijedlozi koji bi prisilili različite dijelove industrije da se služe tehnologijom GNSS. A to je naročito važno ako pomislimo na pametne ceste, to smo recimo uveli za automobile, odnosno imamo prijemnike za Galileo u automobilima, ali trebamo na sajti raditi na tome, trebamo imati prijemnike za Galileo sustav u svim područjima industrije. Trebamo reći nešto i o globalnom praćenju ili trackingu, jer su sada dodijeljene frekvencije za IDSB, dakle zrakoplovstvo može imati globalni tracking. Znate da je pokriveno samo 30% zračnih prostora takvim sustavima i na kraju trebamo zatražiti od komisije da nastavi, a komisija kaže da je to jedan od ovogodišnjih prioriteta da nastavi raditi sa GTI sustavima jer je to jedna nova inicijativa i imat ćemo u budućnosti to poduzeće za istraživanje i inovacije u svemiru. Jer to nam predstoji ako želimo biti i svemirska sila, kao Europa, onda trebamo poraditi na izvanjskom istraživanju. Hvala gospodinu Morensku. Sada gospođa Jela Sender ima riječ. presidenta, <clears throat> si. Hvala. Htjela sam čestitati gospođi Meissner na njezinom mišljenju. Htjela bih predložiti da se u nadolazećim godinama donese niz prijedloga za naše teritorije, recimo da se poboljša kvaliteta podataka, mobilnost u gradovima, smanje emisije, poljoprivreda, dakle sve što je rečeno. Ali, uz pomoć ad hoc financiranja i iz EFSI-a, trebalo bi financirati i potrebe industrije i malih i srednjih poduzeća koja se bave svemirskim istraživanjima. Dakle, treba e, postojati financijska sredstva ad hoc za takve projekte. I trebamo osmisliti također i nove modele financiranja. I također e, trebamo i iskoristiti postojeće potencijale. Imamo povijesne lazerne rampe za rakete, recimo u slučaju raketa Ariane vidjeli smo da ponekad tehnologija dobro, ponekad loše radi, a postoje i neke riskantnije tehnologije. No, takve tehnologije mogu donijeti financijsku korist, e, primjerice lanserne rampe za manje satelite u atmosferu. Na taj način e, se smanjuje potrošnja goriva, ali se ostvaruje veća pouzdanost. Treba povesti računa i o političkom kontekstu. Galileo kao svemirski sustav mora biti autonoman i mm, ne treba se povoditi za različitim političkim stajalištima, bilo na istoku ili na zapadu. U smislu prometa, kada je riječ o razmjeni rezultata i s time povezanih informacija, pa u obzoru 2020. imamo među sektorskih programa u kojima se vodi računa i o svemiru. I e sad ne znam zašto glavna oprava za istraživanje više ne vodi o tome računa. Kada je riječ o obrani i sigurnosti, važna je dakle autonomija i također provjera satelitskih podataka za Europsku uniju. Naravno, treba podržati i suradnju između različitih agencija, ne samo Europske severske agencije i agencije za obranu, nego između svih agencija koje su zainteresirane za ovaj program, ali e, i žele omogućiti sudjelovanje drugih e, zemalja članica i također sudjelovati u civilnim aspektima tih istraživanja. Hvala. Hvala, gospođa Foster, izvolite. Evo, neću duljiti, želim samo zahvaliti gospođi Gesine Majstar na njezinom izvješću. Ovo je doista složeno područje. Ja sam bila izvjestiteljica za mišljenje u prvoj godini u odboru ITRE kada smo odobrili program Galileo i nakon toliko godina mislim da je to sjajno, da je to uznapredovalo i da smo zapravo pred ostvarenjem. Također Francuska je bitno zadržala je e, lanserne kapacitete, a 70. godina Ujedinjena kraljevina je nažalost odlučila povući se iz toga. No, to je svakako ključno. Ono što jest ispravno reći je da imamo pouzdanost, dakle kada je riječ o praćenju i nadzoru ili sa stajališta prometa, dakle imamo precizniji nadzor kretanja, imamo precizniji GPS i također zahvaljujući ovim programima možemo pratiti različite incidente sa humanitarnog stajališta koji se događaju. Naravno, izvjestiteljica će imati moju političku potporu, ništa od ovoga zapravo ne spada u politička pitanja. Imamo dakle vrlo izravno i sveobuhvatno mišljenje ovog odbora koje će dobro dopuniti rad nadležnog odbora i mislim da ćemo svi pridonijeti značajno tome. Evo samo još jedna usputna napomena u osobno ime. Dakle, nećemo imati Brexit i svemirske agencije. Dakle, ovo je doista šire pitanje i u to idu značajna financijska sredstva i neka zajednička partnerstva omogućit će ostvarivanje tih e, programa i to javnim sredstvima, tako da je bitno pobrinuti se da postavimo prave temelje kada dođe do prikupljanja sredstava za potrebe ovih programa. Hvala. Hvala vam, gospodin Foster. Kao su izvjestiteljica, ja ću uzeti riječ, bit ću kratka. Najprije želim zahvaliti gospođi Majsner na njenom prijedlogu izvješća i s čijim konstatacijama se potpuno slažem. No glavna poruka koju želim izreći jeste poveznica između svemirskog programa i inovativnosti u prometu. Da ću vam dva konkretna primjera. Bilo se radi o e, satelitima tipa EDRS e, relejima koji omogućavaju da se stvara u orbiti autocest, podatkovne autoceste, dakle sa masivnim protokom podataka u biti skoro simultano svugdje diljem svijeta. Dakle, to je prvi primjer. Drugi primjer, radi se o programu Galileo, koji će staviti na raspolaganje uslugu geolokalizacije, precizne, čija će preciznost stvari ići do u metar. Dakle, vidimo da e, su to neke stvari o kojima redovito govorimo na odboru kao što govorimo o autonomnom ili konektiranom automobilu. Ako želimo da te svemirske tehnologije postanu alati koji će biti u službi inovativnosti i prenamjene industrije u sektoru transporta, ti različiti sektori moraju međusobno komunicirati i imati zajedničku strategiju. Dakle, neće biti jednog bez drugog. Dakle, oba idu zajedno. Dakle, za Europa je prava mjera za razvoj takve strategije. Kao prvo, zato što smo e, što financiramo Europsku svemirsku konvenciju i želim inzistirati na tome da treba imati koordiniranu strategiju između agencija i Europske unije. I To je važna stvar. Ja ću u svakom slučaju uložiti amandmane koji će ići u tom smislu i nadam se da ćemo moći na najbolji mogući način dostaviti zahtjeve naše industrije Europskoj svemirskoj agenciji. A žele bi spomenuti i temu koju je rijetko riječ, ali koju bi trebalo obraditi, možda ne u ovoj strategiji, no u svakom slučaju bilo bi dobro da se to spomene, a to je pitanje otpada u svemiru, jer to je važna tema koja se nigdje ne spominje. Postoje ogromna količina otpada u svemiru i ne znamo što nam je činiti s njim, ne znamo što postaje. Dakle, u e, inovativnoj strategiji trebali bismo napraviti izraditi strategiju, inovativnu strategiju da vidimo i da anticipiramo što ćemo napraviti s tim otpadom. Zašto to spominjem? Pa evo, na primjer, e, imamo nuklearni otpad, ne znamo što ćemo s njim raditi. Sada se stavlja u potpalublje planeta, da tako kažem, ali E, ne znam što će biti s tim, o tome bi trebalo razmisliti, no, možda ćete mi vi, gospodine Telička, odgovoriti jer vidim da dižete ruku. U svakom slučaju, evo, nastavljamo, idemo dalje, a vi ćete mi možda odgovoriti na pitanje kad ponovo dođete red. Gospodine Rike, izvolite. Evo ja ću odgovoriti na vaše pitanje, predsjednice. Sav otpad se jako precizno prati, milijuni otpada, imamo dvije agencije, od čega jedna američka koja je posvećena tome i koje prate do otpad e, do u centimetar, dakle više misija su na putu, jedna je italijansko europska italijanska koja ima za cilj da e, izradi eksperimentalne satelite koji će kupiti mikrootpad. a to je od ogromnog značaja i imajući, jer imamo na umu na <laughs> pitanja gravitacije i svega onoga što se kreće u orbiti sada trenutno. Ja sam želim napraviti jednu opasku, da je dobro sam saslušao ono što je rečeno do sad i uvijek se govori što je to što sve može učiniti za promet, za transport i tu imamo iscrpne popise svega što možemo očekivati od prijenosa satelitnih podataka, bilo da se radi o geolokalizaciji, bilo da se govori o prijenosu podataka, o transportu, logistici i tako dalje. No želim samo podsjetiti na to da E, su svemir i pristup svemiru stvari koje se tiču transporta i mislim da je krajnje nenormalno da to ovdje nije prioritetno pitanje. I imajući, treba imati na umu da je pristup svemiru pitanje transporta sa sredstvima koje se tiču transporta. A ta tema je od iznimnog značaja. Zašto? Pa svi smo razumijeli da je svemir e, nešto se tiče suverenosti, tu su pitanje zaštite, sigurnosti, obrane, civilne suverenosti, oko svemirskih stanica, ali ne samo tamo. A onda imamo i pitanje lansera, lansirnih rampa. Tu se radi o trogodišnjim, četvrogodišnjim programima, nemamo financijsku vidljivost, Njemačka i Francuska su učinile dodatni napor kako bi pristupili programu Arian 6 i Vega 2, ali u stvarnosti nemamo nikakav program kako bismo mogli vidjeti što će događati srednjoročno i dugoročno. A nismo odlučili raditi na eh, rampama koje se mogu višestruko koristiti, višestrukim rampama. Dakle, Marijan je jako fragilna ovdje. Nemamo nikoga u Europi, dakle zemlju koja bi mogla na sebe preuzeti program lansirnih rampi. Dakle, sljedeća generacija nije zajamčena. Možemo računati Sarijan 6, ali sljedeća generacija ne, ništa ne znamo. I to je nešto o čemu treba već sad raspravljati. I zadnja stvar, imat ćemo vjerojatno civilne e, letove sa ljudima, isto tako stratosferske ili substratosferske transportne letove koji su, na kojima se radi, dakle to ne smijemo zaboraviti. Dakle, svemir je transport, ne baš usluga trenutno, ali bilo bi dobro da preuzmemo stvar svoje ruke ovu temu, jer nitko se tim ne bavi prioritetno, iako bi odbor ITRE trebao se baviti time, ali mi bismo trebali ostvariti to da nam komisija da prijedlog radnog dokumenta o razdoblju od narednih 20 godina, jer e, o svemu ne možemo govoriti o narednih e, strategijama u 2, 3, 4 godine. A gdje je Europa u tome svemu? Nije nigdje. I ova priča 25 godina tržišnog tržnog udjela nam ne smije e, umiriti i smiriti, jer ako ovim ritmom nastavimo u narednih nekoliko godina će svi biti ispred nas, dakle nećemo postojati, nećemo imati pristup svemiru, izgubit ćemo svoju suverenost. Hvala gospodin Rike, gospođo Rabodalon, izvolite. Hvala predsjednice. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljici na prijedlog, dosta istrpnim prijedlozima o mišljenju i želim istaknuti konvergenciju i zanimanje europskih parlamenta za ovo pitanje, pitanje ključno pitanje. Ne znam da ću biti jednako negativna kao i kolega Rike, ali slažem se s brojnim izrečnim stvarima a osobito s tim da danas svemirska strategija u je e, jako nedovoljno iskorištena, e, a međunarodna konkurencija je sve e, žešća i ugrožava naše, našu čelnu poziciju. Dakle, imajući to na umu, trebali smo dopuniti ovo izvješće, no u svakom slučaju dosta me umiruju prethodna izlaganja. Dakle, kao prvo treba dopuniti sa sljedećim. Naš odbor bi trebao više biti na e, uredbene, regulativne uredbe za kompatibilnost e, Galilea s nekim drugim mjerama i raditi na razvoju konektiranih automobila i besplatnih letjelica. U transport također bi trebalo inzistirati na potencijalima e, praćenja emisije CO2 u transportu, zatim uvjerena sam da ne možemo zanemariti ulogu konkurentnosti stranih poduzeća na tržištu e, satelita satelitnih rampi, kao što je to gospodin Reke rekao. Dakle, dok su sve države e, usvojile jasne klauzule u ovom jako strateškom tržištu, EU unija nema europske preference tako europske lancirne rampe su u konkurenciji sa drugim stranim e, lancirnim rampama koje dobivaju velike subvencije e, i konkurentni su dakle europskim projektima Galileo i Koperniku. E, to mora biti promijenjeno, moramo imati reciprocitet, moramo imati moramo prioritet davati našim lansirnim rampama u okviru europskih lansirnih projekata. Um, Merci, Madame Chair. ist ein ganz wichtiges... Hvala gospođo predsjednice. Ovo je vrlo važna tema o kojoj danas raspravljamo na sastanku odbora za promet. To znači stratešku nezavisnost Europske unije u mnogim područjima svemirske politike. Mi smo u toj sretnoj situaciji da sami ispunjavamo sve geostrateške preduvjete da možemo e, satelite poslati u orbitu. Mi nismo ovisni o nečemu, primjerice da u e, Cape Canaveral plasiramo naše rakete, pa niti u Ruskoj federaciji. Sve te tehnologije, to smo već naglasili, su e, vrlo zele i pokazuju sada prve rezultate. I Galileo se često našao u kritici i nakon financiranje je bilo, bio veliki problem. E, uz 8 milijardi eura još je 1 milijarda trebalo dobiti od država članica, ali to smo uspjeli i program je sada toliko razvijen da možemo imati djelomično već vlastiti globalni eh, navigacijski eh, satelitski sustav. I u tu svrhu imamo i vlastu agenciju sa središnjom u Pragu. A gospodin Telečka to sigurno može potvrditi, imali smo jedno, jedno putovanje, jednu misiju našeg odbora u Pragu. I tamo smo saznali zanimljive informacije od eh, direktora vezano uz to koliko se mogu koristiti ti procesi u primjeni, primjerice kada se radi o značnoj sigurnosti. Tu nam je jasno pokazao, a isto tako i što se tiče onih funkcionalnih značajnih prostora koje imamo Europi, kako se to s ovim podržava. Pa je rekao i što se tiče pomorske sigurnosti, da je to isto tako vrlo pozitivno, baš tamo gdje bi moglo doći do nekih nesreća sa tankerima, kada na jednom uskom području, primjerice u jednom morskom prolazu. E, Ruska federacija ide sa velikim tankerima i mislimo dakle, kako se mogu izbjeći te nesreće kada imate veliku jačinu vjetra i oluju. I Gibraltar i Bospor smo isto tako tada spomenuli. A mislim da bi doista o jednoj stvari trebali strateški ovdje raspraviti na odboru za promet, a to je e, to pitanje razmirica pri e, kontroli i nadzoru cestarina. Upravo smo završili s tom raspravom malo prije, a to uopće ne bi trebalo biti tako. Bilo tko ko odlazi u Republiku Češku, ili tko odlazi u Austriju, i tko će u buduće otići u Njemačku, će dobiti naljepnicu na, e, na penjem staklu. Kako će se kako će to zaključiti s kojim moglo bi i njih u to uključiti veliki ponuđivači u Njemačkoj, Italiji, u Francuskoj imamo Bujk primjerice ili Dominik tko je tamo najveći igrač. Oni bi mogli osnovati konzorci poput Airbusa i drugih i u to uključiti i sve one male. I tu možete onda prikupljati cestarine iz pojedinih država, po određenim trasama i zatim to preko aplikacije recimo naplaćivati. Trebalo bi o tome raspraviti i ja pozivam i Europsku komisiju da nešto tako napravi. Jedna točka koja nas je jako impresionirala, taj globalni sustav za pozicioniranje koje nam je potrebno u Americi, mi ne znamo što će Amerikanci napraviti u budućnosti kada vide sa tim um, napadima na Siriju, kada gledamo Ruse, mi ne znamo što oni misle napraviti u budućnosti. Možda će u jednom trenutku e, nam prestati ustupati svoje satelite. Zbog toga treba, moramo imati vlastiti sustav koji će biti učinkovit. A taj e, sustav GPS-a, tako nam je rekao direktor te agencije, bi se trebao moći skinuti na Android uređaj na neki pametni telefon. Naravno, to ne bi mogli napraviti sa Apple-om, to je na iPhone-u, jer to Apple ne želi, ali sa Samsungom bi to moglo funkcionirati. Jer svaki europljanin bi mogao imati takvu aplikaciju na vlastitom uređaju i besplatno koristiti e, GPS koji je još precizniji nego Amerikanci. I onda bi mi mogli reći, evo, mi smo ovdje doma, mi smo europljeni, Britanci ćemo isto tako u to uključiti. E, ti si to i rekla, vi želite biti uključeni u to, barem ovako, u ovoj promijenjenoj funkciji. To bi sve moglo biti izvrstan program. Hvala vam, gospodine Kuhn. A sada ćemo na nekoliko minuta slušati Europske komisije. Gospodine gdje ste? Nisam gospođa Lekranje jer je ona e, na jednom drugom odboru gdje se raspravlja o svemirskoj strategiji, tako da je zamolila da vam se obratim na ime. Samo trenutak. E, gospodin Teliška će kasnije dobiti riječ. Dobro, prelazim na engleski ako dopustite. Najprije mi e, pozdravljamo mišljenje i podršku koju ste izrazili u svojim komentarima. Uz usvajanje i provedbu svemirske strategije komisija ima za cilj na zemlju dovesti koristi svemira i stvoriti dodanu vrijednost za naše gospodarstvo i društvo. To je nešto što ste spominjali u svojim komentarima i jasno je nekolicina od vas rekla da je, su, da je transport ključni sektor koji može izvući veliku korist od svemirskih eh, E, aplikacija. Mislim da je sinergija jasna i značajna nekolicina e, zastupnika i vi ste to e, spomenuli i potkrijepili primjerima. Dopustite da kažem koju riječ o nekim programima koje smo pokrenuli, koje ste spomenuli. Svi dobro znamo za Galileo. Imamo isto jedan drugi sistem EGNOS, regionalni satelit operativne augmentacije koja je funkcionalna 2011. Možda da ostanem nakratko na EGNOS-u. Dakle, performanse EGNOS-a bile su odlične, 2016. godina bila jedna od najboljih godina. No, kao što je to uvaženi zastupnik Marnesku rekao, da postoje još neki zakuci u Europi koji nisu pokriveni, ali e, ulažemo veliki trud da pokrijemo i te zakutke se kada tiče, jako dobro znate da smo proglasili u 12. mjesecu 2016. godine e, inicijalnu uslugu, dakle u tri zadnje dvije godine pokrenuli smo 12 lita, sada imamo 18 lita u orbiti i e, radimo na sljedećim koracima, a to je zaključivanje punog paketa i predviđena su predviđeni su drugi, druga, drugi sateliti. Dopustite da kažem još par riječi o Kopernikusu, koji je zanimljiv za e, transport. Dakle, to je svemirsko promatranje i nadzor zemlje. Već imamo šest operativnih e, usluga koje se bave zemljom, atmosferom, e, morem, klimatskim promjenama, i e, hitnim situacijama i sigurnosnim pitanjima. Dakle, koprenik može biti od velike e, pomoći za sigurne e, pomorske rute, Arktik, dati informacije o Artiku, o određenim opasnostima, klimatskim nepogodama i tako dalje. To je također i pitanje treće teme na kojoj radimo. Radimo na ocjenu učinka za glede eh, komunikacije satelit, satelita koji pripadaju vlastima, to je za nadzor prometa, bespilotnih eh, letjelica koje su također spominjane. Također bih kao spomenuo autonomni pristup svemiru. U svemirskoj strategiji kažemo da imamo cilj unaprijediti europsku neovisnost svemiru i zajamčiti e, neometan pristup e, uslugama i u ovoj strategiji iznazmo neke akcije koje želimo poduzeti s tim u vezi. I konačno, ako se osvrnem na vaše komentare, Mislim da je nekolicina vas također rekla da smo trebali nešto poduzeti glede e, tržišta, tržišnog napređenja. tu se odnosilo na Galileo i zakonodavstvo. Ja samo mogu reći da u Svemirskoj agenciji, da smo rekli, i tu citiram, komisija će poduzeti, konkretne mjere, među kojima i regulatorne, koje su opravdane i koje će biti od koristi da Galileo bude uveden na konkretna tržišta kao što su mogla telefonija, europske ključne infrastrukture i zrakoplovstvo. Dakle, kao što vidite, mi se time bavimo. Što se tiče mobilne telefonije, mogu zaključiti s nekim pozitivnim informacijama. Sada postoje neki e, od najvećih e, proizvođača telefona koji su stavili i koji koriste na tržištu Galileo. Među njima je i Samsung, ako ga smijem spomenuti. Eto, s tim ću zaključiti i želio bih e, vam doista jako zahvaliti i reći da sada radimo na konkretnim provedbenim mjerima, mjerama za svojim provedbu svemirske strategije i vaši komentari su jako dobro došli. Najpša hvala. Hvala vama. Sada ponovno dajem riječ gospodinu Telički. Hvala predsjednice i hvala svim kolegama koji su podržali Gezin i to će jako biti drago to, što to ću sve proslijediti. Što se tiče nekih primjedbi i komentara, želim reagirati i reći par stvari. Kao prvo, od ključnog značaja imati svemirsku strategiju, no jednako je važno i za sve druge strategije koje ćemo imati u budućnosti da se vidi koje su naše pozornosti u ovom kontekstu, u svemirskom kontekstu tekstu. dakle bilo da se radi o Galeu, o Koperniku, o Ignosu, koji god. Mi imamo infrastrukturu to nije problem u biti. Mi smo među najboljima. Ali jaz je između onoga gdje se nalaze mogućnosti i stvarnog svijeta. I mislim da ste i vi, predsjednice, se nadovezali na to kada ste rekli da to treba povezati za inovacije, inovativnost transportu. Isto vrijedi i za transport i za brojne druge sektore. Rečeno je također da je e, odbor Tran e, bio posjetio Galeu u Pragu. To je bilo zanimljivo, a bilo je zanimljivo također i to što nismo dobili uvijek odgovore na pitanje koje smo postavili, što mi pokazuje da postoje određeni jaz između nas, institucija i agencija, te i onih koji pokreću startup uzeća i tako dalje. Dakle, tu imamo isto tako problem koji treba rješavati i mišljenje za koje je zadužena Gezine može u tom smislu biti od pomoći. Dakle, ovdje se radi o provedbi i primjeni u stvarnosti. Što se tiče otpada, htio sam reći isto što je rekao i Dominik Rike u svom prethodnom nastupu, ja bih išao još i dalje. Tu se ne radi samo o otpadu, jer sad imamo kružno gospodarstvo i zakonodavstvim u vezi. Dakle, ta svemirska strategija treba ići u oba smjera i isto vrijedi i za kružno gospodarstvo. Dakle, sada imamo instrumente i alate koji bi trebali poslušiti kao poticaj i u, za svemirsku agenciju koja, koju ne možemo samo cirku, reciklirati, već je tu kružno gospodarstvo u pitanju. Dakle, čak s nekim od poticaja i dodataka koje smo upravo usvojili na plenarnom e, u ovom zakonodavstvu, možemo to može pomoći. Tu su neke primjedbe, opaske gospodina Marineskoja, no e, ja ne mislim da bi bilo jako kolegijalno da odgovaram u njeno ime na sve što je rečeno. U svakom slučaju budite sigurni da ću joj dostaviti sve te komentare i ona će vam se e, vjerovatno e, će se vjerovatno očitovati o tome svemu. najljepše hvala. Hvala vam, gospodine Tilička. Gospođo Ayla Sender, imate jednu minutu predsjednice. Ja samo želim eh, odgovoriti na pitanje otpada u svemiru. Znate da u Nizinskoj imamo centar koji ovisi o Europskoj agenciji. Mi smo tamo otišli na misiju i znamo da je jedna od njihovih misija kupiti otpad u svemiru. I oni su govorili o mreži, doslovno o mreži. Dakle, satelit bi upravljao tom mrežom kako bi se prikupilo sav otpad i vratilo to na svemir. Spomnjalo se čak i ribarski štap. No, dobro, to je Europska svemirska agencija izradila, dakle, to su neke od briga Europi, zar ne? pratit ćemo to pitanje otpada i tekako jer očito da nemamo što tu sve ima. Ako to vratimo sve na zemlju, Mikrofon nije uključen, prevoditelji ne mogu prevoditi gospođu Sender. Dobro, nećemo to zanemariti i nećemo svemir pretvoriti u smetlište. Dobro, hvala, Najviše hvala svima, hvala vam gospodine Telička što ste bili glasnogovorni gospođe Meissner i hvala vam što ste odgovorili na određen broj pitanja kolega. Što se nas tiče, dakle, želim vam reći da se amandman može dostaviti do 19.4.12 sati, dakle do 19. travnja u 12 sati. Dakle, nije puno vremena ostalo. Dobro. Idemo dalje. Imamo zadnju točku dnevnog reda nadzor, izlaganje Europske komisije o nacrtu delegiranog akta o usvajanju i preispitivanju tehničkih specifikacija za interoperabilnost e, željeznice. Odmah predajem riječ u Fihtu. ste tu, želim vam dobrodošlicu. Imate pet između pet i sedam minuta. Će vam biti dosta? Da, svakako. Izvolite, imate riječ. Hvala. Evo ja ću vam ovdje predstaviti e, akte za TSI. E, tu se radi o dakle, četvrtom e, paketu mjera željeznice. Kao što znate, imamo dva stupa, tržišni i tehnički, stručni. Ovaj stručni usvojen je u lipnju prošle godine, 15. lipnja. I naravno, jako dobro znate koji je ukupni kontekst i koji su ciljevi. Dakle, stvoriti jedinstveno željezničko područje, tako što ćemo ukloniti zadnje barijere e, za e, interoperabilnost između država članica i povećati, unaprijediti poslovne mogućnosti za e, poslovni sektor i operatere i unaprijediti dakle putnički prijevoz i prijevoz roba. To će biti pomoći i za gospodarstvo i za borbu protiv klimatskih promjena. I dakle, u ovom tehničkom stupu mi predviđamo veliko pojednostavljenje regulatornih pravila, dakle smanjenje administrativnih troškova i olakšanje za proizvođače da e, razvijaju proizvode i usluge diljem Europe. Jedan aspekt e, u četvrtom paketu jeste uklanjanje nacionalnih pravila kada je to potrebno Imamo preko tisuću nacionalnih pravila koje treba revidirati, brojna ukinuti, rad na tome je već u tijeku. No, ključni dio ovog tehničkog stupa uredbe jest unapređenje Europske željezničke agencije, sigurnosna certifikacija, kao što znate, ERA bi trebala biti jedinstveno referentno mjesto koje će omogućiti bržu, jeftiniju certifikaciju, osobito ne isključivo za prekoranične usluge. Komisija dakle sada blisko surađuje sa agencijom kako bi se pripremile e, sve što treba za e, provedbu ovog četvrtog paketa mjera za metodologija, praktične stvari, certifikati, e, dozvole za vozila i tako dalje. E sad kad smo ovo sve istaknuli, imamo tehničke standarde za interoperabilnost, imamo neke nove elemente u četvrtom paketu koje treba uvijek ažurirati i prilagođavati tehničkom napretku. Imamo tu i su od sve većeg značaja i tu će era biti ta koja će biti zadužena za autorizacije. Imamo pregovore između vas, parlamenta, dakle i vijeća i prema članku petom e, direktive o interoperabilnosti, to je direktiva 216 kroz 797 i u članku petom daje se ovlast komisiji da usvaja delegirane akte i da određuje ciljeve tih tehničkih standarda i interoperabilnosti. To je taj dogirani akt o kojem danas raspravljamo. Važan element ovog dogiranog akta jest da on treba biti osvojen sada prije nego što se e, donesu bilo kakve izmjene e, TSI-a. Dakle, to treba usvojiti direktno komisija. Sada trebamo usvojiti delegirani akt kako bismo omogućili izradu ciljeva za tesije prije nego što sami tesije budemo usvajali. To je korisno jer pruža mogućnost da se zajamči koherentnost između raznih tesijeva i cilj, ciljevi, da oni budu konsistentni, dosljedni i naravno prethodno će to sve biti e, na, e, prethodno ćete vi i državljanice biti objavišnjeni o tome kako bi se pomoglo u vođenju i raspravama o e, pojedinačnim tesijima. Kada se usvoje delegirani akti, a važno je da to bude brzo usvojeno, onda to postaje temelj za konkretne ciljeve koje će biti izrađene za svake tesijeva te CV će biti usvojeni i izmenjeni u na temelju preporuka koje će komisiji dati ERA. A sami te CV će biti e, napravljeni prema članku 51.3 u, što stoji u uredbi. Dakle, delegirani akti su podložni prethodnim savjetovanjima između koja su održana u prošle godine u ERI. Tu tad smo imali sura, eh, razgovore ekspertne skupine, imali smo saslušanje u siječnju ove godine. Parlament je bio pozvan, mislim da ste pozvali, poslali predstavnika na to saslušanje i mi smo imali također eh, savjetovanja. 350 komentara smo do sad zaprimili i konačno razdoblje za javnu raspravu otvoreno je do 17.4. Kada ta konzultacija bude zaključena, komisija se nada da će brzo moći biti e, biti usvojen taj akt, odnosno akti, onda će biti razdoblje za prigovore od strane vijeća parlamenta. Nadamo se da neće biti, naravno, primjedbi. Što se tiče strukture akta, vidjet ćete da imamo e, izvorne članke u kojima nastavimo definirati pitanja od općeg interesa koja treba uzeti u obzir u raznim tesijevima, osobito kada se radi o, općim e, potrebama za interoperabilnost, e, za analizu troš, troškovnu učinkovitu analizu troške učinkovitosti, a onda imamo svaki od 11 sjeva koji je naveden i iznose se konkretni ciljevi svakog od tih tesijeva. Nekoliko ključnih elemenata koji su u delegiranom aktu izneseni. Dakle, imamo ciljeve koji stiču integraciji promjena koje prističu iz četvrtog eh, paketa mjera za željeznice, dakle potreba za koherentnost eh, glede tranzicijskog razdoblja i povezanih eh, problema, dakle što se dešava kada se promjene tsi kakve će to utjecaje imati na certifikate koji su dodijeljeni postojećim TSI-evima. Tu su i odredbe koje se tiču načina postupanja sa podsustavima i vozilima što se tiče analize troška i učinkovitosti i razvoja novih tesijeva. Konkretno što se tiče novih ciljeva, horizontalnih pitanja, inovativnosti, to je sve povezano uz činjenicu da, da sada imamo Shift Rail, dakle prelaz na željenicu, program koji nastavimo razviti, inovativnost unutar sektora željezničkog prometa. Dakle, jasno, ako želimo imati inovativnost, onda to moramo to mora biti preuzeto i u standardizaciji, certifikaciji i u smanjenju troškova. I tu je niz mjera koji se tiče digitalizacije, daljnjeg razvoja, informativnih usluga i RTMS-a. Dakle, toliko za sada. Naravno, ako budete imali pitanja, sa zadovoljstvom ću vam odgovoriti. Ovdje je i moj zamjenik koji je e, upoznati, zadužen za pregovore i upoznati svim pojedinostima još bolje od mene. Najljepše hvala. Hvala vam lijepa. Sada ćemo čuti pitanja gospodine Vimvane Kampe. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Pa s mnogim ovim pitanjima vidimo da se zapravo vrak skriva u detaljima. delegirani akti, po mom mišljenju, ne dobivaju dovoljno pažnje u Europskom parlamentu. No ja imam pitanje upućeno gospodinu iz Europske komisije. Zanima me ako pogledamo delegirani akt, onda svi se žele u to uključiti, svi žele pogledati delegirani akt, ali što se zatim događa s provedbom? Znam da je možda prerano ali u pregovorima o četvrtom željezničkom paketu imali smo države članice koje su tek bile u fazi provedbe drugog željezničkog paketa. I stoga mene zanima što se događa po pitanju provedbe i postoje li možda razlike između država članica i željezničkih poduzeća kada se radi o upravljanju s infrastrukturom. Jer ja mislim da većina toga utječe na upravitelje infrastrukturom, ali bilo bi mi zanimljivo kada bi čuo neke informacije o tome. Vjerojatno se ovo njih najviše tiče. Gospodine Kramer, izvolite, imate riječ. Da, moje pitanje je slično. Kod četvrtog željezničkog paketa smo vrlo naporno se borili za to da tu imamo delegirane akte i da se ne kaže da je sve to tehničko i da se onda to sve odvija mimo nas, nego da mi kao parlament budemo tu uključeni. A ako se usporedimo sa željezničkim poduzećima, možemo reći da smo mi doista pravi europljani. Željeznička poduzeća su zadnje, one zadnje nacionalne i javne tvrtke, oni se brinu samo o sebi, o svojim interesima i njih malo briga za Europu. I stoga je to bila naporna borba, teška borba, ali mi smo tu bili uspješni i izborili smo se za to da je ovo sada tu delegirani akt. Dakle, nas se obavještava, mi odlučujemo je li to tehničko pitanje ili političko pitanje. I tu vi kao Europska komisija možete čuditi našu podršku. Ja neću zaboraviti kada se eh, o RTMS-u radilo o tome da E, ERA treba imati zadnju riječ, mi smo se za to borili, onda su se države članice protiv toga usprotivile. Rekli su da je sve u redu, iako su rekle da prije nekog godina da će prihvatiti RTMS, ali da bi to trebao biti temelj koji će svugdje biti kompatibilan. Imamo 10.000 km željezničkih pruga sa RTMS-om, ali nemamo niti jednu lokomotivu koja može voziti svim tim prugama. Države članice su rekle ne, to je sve u redu, mi želimo nastaviti s time, samo zato što smo bili tvrdoglavi, zato što smo snažno napravili, zato što su tri izvjestitelja jako dobro surađivala po pitanju četvrtog željezničkog paketa, smo ih uspjeli uvjeriti u to. Ja sam rekao Njemcima, pa to nije moguće, vi ste deset godina potratili vrijeme, pratili novac i sada želite nastaviti s time. A kako ćete oblikovati budućnost ako ne učite iz grešaka? I sada stoga imamo eru. Ali sada se postavlja pitanje kada će se to sve realizirati. Dakle, ne bismo trebali napraviti istu pogrešku kao kod RTMS-a, da imamo lijepe predivne formulacije, lijepe zakone, ali da zatim svaka država članica opet radi po svome. Stoga upućeno komisiji moje pitanje kako ćete spriječiti da jedni kažu jedno, drugi drugo i da iz toga zatim proizađu dva sustava. To je naša velika bojazan. Mi želimo ići prema naprijed, a ne unazad. Dakle, konkretno, e, koji je to vremenski rok? Ako se one ne slože, što će se onda dogoditi? Hoće li onda ERA odlučiti, hoćete li vi odlučiti zajedno s nama, ali ne zajedno s pojedinim državama članicama? Dakle, zanima me kako mislite e, to ostvariti, da tu ne dođe do odugovlačenja, već da realno i brzo provedemo e, ciljeve koje smo se zadali u interesu Europe, a ne u interesu jedne države članice. Hvala vam lijepa gospodine Kramru, gospodin Deli ima riječ. Samo nekoliko pitanja. Primjerice, ja imam nekih poteškoća sa tim nejasnim izrazima, ispraznima, ali kao što je i naš koordinator rekao, vrak se skriva u detaljima, a mi tu zapravo ne vidimo ni mnogo detalja u tim okvirnim informacijama koje ste nam dali. Primjerice imamo šesti članak tog delegiranog akta odluke gdje se govorili, govori primjerice o buci koju proizvodi vozni park. A ništa ne govorite o tome kakav će biti vaš pristup u pitanju toga. Iako smo svi svjesni toga da imate e, među vama nekoliko država koje su stroge, koje su malo popustljivije, a zatim imate i zemlje Istočne Europe koje imaju stare vozne parkove i s tim povezano da je mnogo buke. I drugo pitanje, povezano sa člankom 14. i e, izdavanjem jedinstvene karte. To se ticalo dosije o upravljanju četvrtog željezničkog paketa. Mi tu ne vidimo nikakve detalje po pitanju toga koji je vaš plan. I ako se ja dobro sjećam, imali smo dosta dugo prijelazno razdoblje za to, a isto tako smo se i dogovorili da bi tržišta trebalo raditi svoj posao, prije nego što se poduzme nešto drugo. I treća i zadnja točka povezana je sa člankom broj 10, a to je pak povezano sa osobama s ograničenom mobilnošću. To je naravno vrlo važna tema. Imamo više od 30 tisuća eh, postaja sa vrlo visokim stepenicama i te postaje su teško dostupne osobama u invalidskim kolicima i tako dalje. No naravno kako bi tu e, ostvarili neko poboljšanje, moramo za to dati mnogo novca, i isto tako i mnogo vremena. A moje pitanje je hoće li vaš akt, jednom kada ga dovršite, uzimati u obzir i te elemente vezano uz novac i vrijeme koje nam je potrebno. Hvala. Ja sam se isto tako stavila kao govornik na popis, jer ovo što danas od vas tražimo iz Europske komisije je to kako ćete djelovati i ako hoćete djelovati, onda kada ćete to učiniti, to je zapravo ono pravo pitanje. Malo je gospodin Deli već eh, o tome govorio. Ja se želim osvrnuti na članak 14. stavak 6. delegiranog akta. Što se tiče propisa o izravnom izdavanju karata, mislim da to treba bolje, preciznije formulirati. Imali smo direktivu 216.370. Eh, Imali smo sustave za izdavanje karata eh, za koje smo rekli da bi ih trebalo poboljšati i da bi one trebalo omogućiti prekograničnu mobilnost, intermobilnost i tako dalje. Rekli smo da bi željeznički sektor trebao doprinijeti e, takvim sustavima tako što će na nediskriminirajući način i u jednom interoperabilnom obliku ustupiti sve moguće podatke kako bi e, ljudi mogli planirati putovanja i kupovati karte. A države članice bile te koje su trebale pripaziti na to da e, taj sustav ne dovede do diskriminacije među pojedinim željezničkim poduzećima i onima koji se bave sa povjeljivošću osobnih e, podataka koji su komercijalne prirode prije svega što se tiče poštivanja pravila tržišnog natjecanja i Europska komisija bi u tom smislu trebala biti ta koja će to popratiti i koja će nadzirati provedbu svega toga te iznijeti zakonodavne prijedloge s tim u vezi. Dakle, u biti je pitanje vrlo jednostavno. Je li Europska komisija privila neke inicijative o tome i ako da, htjeli bi znati kada Gospodine Krameru, htjeli ste nešto dodati, imate 30 sekundi. Da, vrlo kratko. Da, e, što se tiče onih informacija e, i karta za Europsku uniju. U zračnom prometu to nije uopće problem neovisno da li ima 72 ili 20 kompanija, svi podaci su dostupni. Kod željeznica nam se govori o poslovnoj tajni. To je besmislica. Mi smo tada bili rekli ili ćete napraviti to u roku tri godine ili ćemo mi e, napraviti zakon vezan uz to. Jesu li oni to napravili? E, imate minutu dvije za odgovor. A Molim vas isto tako da nam precizno odgovorite na mail. To ćemo onda poslijediti svim koordinatorima. Izvolite, hvala gospođo predsjednice, kao prvo na pitanje gospodina Van Kampa vezano uz zakonodavstvo i kako ćemo se pobrinuti da se sve to dobro provede, to se možda ne tiče toliko delegiranog akta, već općenito provedbe četvrtog ženskog paketa. Tu surađujemo na tome sa državama članicama i rekli smo im da ćemo kroz e, takozvani odbor za risk, dakle odbor koji se bavi sa regulativnim aspektom, e, im ustupiti e, smjernice vezano to kako da provedu zakonodavstvo, posebice kada se radi o nekim problematičnim dijelovima zakona gdje možda nije sve jasno svim državama članicama i nadamo se dakle da će im to omogućiti da brže i na uniformniji način provedu zakonodavstvo nego što je to inače slučaj. Mnoge države članice su to pozdravile i naravno države članice e, bi mogle krivo ili sporo provesti zakon, ali ovdje su se države članice uključile i mi mislimo da će im to donijeti veliku korist. Što se tiče gospodina Kramera, vezano uz e, naš pristup, da on bude dosljedan, e, nešto što je novo ovdje i što je ključno obilježje četvrtog željezničkog paketa je to da se više ne oslanjamo samo na države članice, da će one to provesti i dati odobrenja prema nacionalnim pravilima onima koji bi trebali biti nam u skladu sa europskim okvirom, već mi tu preuzimamo e, kormilo, mi im dopuštamo dopuštamo željezničkim poduzećima da se obrate ERI za certificiranje i za odobrenje. I agencija će naravno u okviru tog procesa e, primjenjivati naša pravila na uniforman način diljem Europske unije i s time se nadamo da će se ukloniti neki od problema koje smo vidjeli u prošlosti ili barem da će ih biti manje. E, rekli smo se tako da ćemo kroz program smanjiti nacionalna pravila te da ćemo poboljšati nadalje te tehničke specifikacije za interoperabilnost, da ćemo ukloniti sve one nedostatke koji su u prošlosti doveli do diversifikacije u nacionalnim pristupima. Što se tiče ovih tri pitanja buka, e, izravno izdavanje karata i interoperabilnost, što se tiče buke, u delegiranom aktu e, je to jasno samo okvir. Sigurno ste svjesni da se trenutno odvija velik posao u komisiji. Što se tiče željeznica, da vodimo raspravu s državama članicama, da vidimo kako možemo riješiti ovo osjetljivo pitanje. I to ispravno. Da to bude razmjerno, da to izađe e, u susret e, tim pitanjima vezano uz zdravlje a da se s time ne podriva željeznička aktivnost u našem dijelu Europe. Mi moramo vidjeti možemo li to se ostvariti na legalan način, a isto tako i na način koji ispunjava se uvjete. Mi smo rekli da se tehničke specifikacije mogu provesti na takav način da će one dovesti i tehničke inovacije i stoga mislimo da imamo tu mogućnost naći prava rješenja za taj problem. Što se tiče izvodnog izdavanja karata, e, znam da je to vrlo osjetljivo pitanje za ovaj odbor, što smo napravili sa TSI-evima, to je dakle taj tehnički okvir koji smo svi uspostavili s kojim se onda podaci mogu prenijeti vezano uz cijenu, ispravnost karte, voze i tako dalje same tehničke specifikacije ne mogu i ne smiju natjerati željeznička poduzeća da trećim stranama ustupaju mogućnost prodaje karata. To je pitanje koje razmatramo. Vi ste sada završili sa vašim vremenom za govor. Gospodine Fiš, molim vas da nam što se tiče pitanja pitanje izdavanja karata e, dostavite odgovor putem maila i da to bude tako doista konkretni. Jer mi smo zakonodavci i danas se nalazimo u hitnoj situaciji. I moramo znati hoće li Europska komisija doista nam izdati prijedloge ili za to spremna kako bismo mogli ići naprijed. Dakle, ja sa nestrpljenjem šekujem vaš mail sa predsjednim informacijama. Hvala vam. Hvala svim e, članovima. Sada zaključujemo ovaj dio sastanaka. Dragi koordinatori, naći ćemo se za 5-6 minuta. Imate vremena uzeti si kavu kako bi se mogli izdržati e, do kraja sastanka u 18.30. Vidimo se sada odmah.